Poštovane kolegice i kolege, Obilježili smo jučer Dan medicinskih sestara i tehničara, a Svjetska zdravstvena organizacija je ovu godinu proglasila godinom medicinskih sestara i tehničara. Zbog toga bih e, želio za početak ove plenarne sjednice zahvaliti i pohvaliti sve žene i muškarce u bijelim kutama koji nam nude nužne usluge uz hrabrost i humanost u ova teška vremena. Naša je zajednička dužnost omogućiti im da nastave raditi i to na siguran i učinkovit način. Mnoge zemlje su osigurale bolnice, opremu i materijale i uz potporu organizacija civilnog društva. Civilno društvo je veliko bogatstvo svih naših zemalja. Jednako tako možemo čestitati sposobnosti Europske unije e, u zdravstvenom području. Isto tako moramo imati posebnu e, e, poseban rad na koordiniranom odgovoru u zdravstvu u slučaju bilo kakve vrste e, krize. Ova kriza je pokazala da moramo imati politiku javnog zdravstva koja je proaktivnija i na području koje se više surađuje kako bismo mogli izgraditi zdravstvene sustave i sustave za pomoć na tom području koji će biti veći odraz solidarnosti na području Europe. Prije 70 godina 9.5.1950. godine šest zemalja utrlo je put Europi mira i sigurnosti. Kao što je Robert Schumann rekao, takva Europa nastala je na temelju konkretnih ostvarenja što je urodilo pravom solidarnošću u praksi i što je poboljšalo život svih građana i građanki. To je ambiciozan projekt, ali istovremeno i pragmatičan. Učilo se na temelju grešaka počinjenih tijekom rata i na temelju žrtava nakon čega je uslijedio kraj rata. U proteklih 70 e, godina proveli smo ovaj zajednički projekt, ali imamo još niz izazova pred sobom. U Europi Njezini građani i građanke i mladi ljudi mogu pokazati svoju solidarnost čemu smo posvjedočili tijekom ove krize. Uz solidarnost nam je lakše. Imamo veliku odgovornost i moramo ispuniti očekivanja europskih građana i građanki. Moramo na pravilan način razmišljati i o budućnosti Europe te o tome kako riješiti krizu s kojom se suočavamo. Ova kriza nas je mnogo čemu naučila, a prije svega tomu da se možemo oporaviti samo zajedno. Hvala. dichiaro ripresa la sessione del parlamento europeo interrotta il 17 aprile. 2000... nastavljamo zasjedanjem a najprije vas želim podsjetiti na niz mjera predostrožnosti one su poduzete Samo trenutak. Allora aspettiamo un attimo. Pričekat ćemo još e, koji trenutak. Funziona la traduzione? Čujete li prevođenje? Čini se da sve funkcionira u redu. Dakle, još jednom, podsjećam vas na mjere predostrožnosti koje su poduzete kako bismo poštivali fizičku udaljenost svih sudionika. Imamo zastupnike koji su na popisu govornika i oni mogu doći u ovu dvoranu točno na mjesto na kojem piše vaše ime. Ako niste na popisu govornika možete uz pomoć osoba koje su ovdje u dvorani na vašem raspolaganju zauzeti druga mjesta. Ne možemo svi biti prisutni u dvorani, ali za to je na raspolaganju posebna prostorija 3C50 dakle 3C50 koja je povezana s glavnom dvoranom i ima svu nužnu opremu. Želim vas podsjetiti i na sljedeće. U obje sobe imate mogućnost registrirati se. Kada uđete u zgradu parlamenta morate nositi masku koja prekriva i usta i nos, a to vrijedi i za 3 50 i za ovu dvoranu. Oni govornici koji bi se radije javili za riječ pa govorili bez maske na licu to mogu učiniti, ali masku smiju ukloniti samo dok govore. Zapisnik od 16. i 17. travnja je dostupan. Imate li kakvih komentara? Ako ih nema, možemo odobriti taj zapisnik. Netko se javio, izvolite. Hvala. Ja bih nešto rekao na temelju članka 22 predsjednik mora omogućiti da se pravilno poštuju pravila, a prema pravilu 167 svi zastupnici i zastupnice imaju pravo govoriti svoj materinski jezik kao zastupnici, a opet imamo sada ovdje ljude koji ne mogu sudjelovati i ne mogu doprinijeti raspravi iz razloga jer ne mogu razumjeti niti govoriti na svojem jeziku jer nemamo prijevod. I zato hitno sada pozivam predsjednika da dva mjeseca nakon o početka ove krize ipak omogući da svi stalno i na odborima i na plenarnoj sjednici mogu sudjelovati i govoriti svoj jezik i slušati. Hvala. Ali imate dostupan prijevod. Gospodine Vajc, imate prijevod, pa nisam baš siguran što ste željeli reći. Ne, imali smo zastupnika Ropea koji govori samo litarski, a ne može razumjeti druge jezike i ne može govoriti na drugim jezicima. On je samo jedan jedini primjer, a ima takvih više. Che tutte le lingue siano Pa ja ću to proučiti koliko sam ja upoznat sa situacijom. Svi su jezici dostupni u prijevodu, ali budem to još provjerio. I posebno ovaj konkretan slučaj koji ste naveli. U redu. Zastupnik Mojcen, izvolite. Hvala, predsjedniče. Ovo jesu posebna vremena. Zbog toga su nužne posebne mjere, ali ne možemo podrivati demokraciju a izgleda da je to ono što se ovdje događa i to bez opravdanja. Vi ste odbili mogućnost da predlažemo amandmane. Uz to je nedopustivo da na plenarnoj sjednici i na odborima imamo ograničeno vrijeme i možemo predati prijedloge amandmana samo na engleskom jeziku, ni na kojem drugom jeziku. To nije prihvatljivo. U ime zastupnika i zastupnica i u ime e, klubova želim reći da je neprihvatljivo i to da moramo doći samo jedan sat ranije. Sve to zajedno ne doprinosi demokratskim standardima i pozivam da se što ranije vratimo u normalno funkcioniranje i običajnu demokratičnost koja nam je sada vrlo daleka. I još jedan dojam bih s vama podijelio. Imam osjećaj da vi čak zlorabite ovu krizu u svrhu podrivanja demokracije, a to ne smijete činiti. Hvala vam na komentarima, gospodine Mojten. A moram vas podsjetiti na to da smo mi jedan od malobrojnih parlamenata koji je bio u mogućnosti nastaviti sa svojim djelovanjem. Mi smo i uzor za parlamente u drugim dijelovima svijeta. Mislim da ovakva vrsta kritike nije prihvatljiva. Ovo što ste rekli o amandmanima. Mi amandmane prihvaćamo i to sukladno pravilima. Naravno da su ovo teška vremena, teška su svima i svi moramo pokazati određeno razumijevanje ova krizna situacija još uvijek nije završila i još uvijek traje. Zato moramo brinuti o zdravlju i o sigurnosti sviju. Ovaj parlament je u stvari čak uspio u vrlo kratkom roku to i postići. Hvala. A sada imam najave o produljenju sjednica. Ehm, u utorak 5. svibnja donesena je odluka sa e, voditeljima klubova da produžimo sjednicu koja će trajati od danas do e, petka. Parlament je nastavio s radom bez obzira na krizu s COVID-19. Ko sada govori dok ja govorim? Oprostite. Nonostante la pandemia, il Parlamento europeo Dakle, bez obzira na ovu pandemiju, Europski parlament je nastavio obavljati svoje ključne dužnosti. prilagodili smo sustav glasovanja na daljinu i produljili svoj rad i mislim da možemo u potpunosti nastaviti sa svojim radom što uključuje i rad na razrješnicama i glasovanje o nizu važnih tema kao i hitnih mjera koje se tiču pandemije COVID-19 te plana za oporavak i novog VFO-a. Libe je poslao korigendum koji treba donijeti ovaj, usvojiti ovaj parlament prema pravilu 241. Četiri moramo to odobriti 24 sata nakon e, što je e, to predloženo kako bi se postavio niski e, prihvatio niski prag koji je predmet glasovanja. To je sve na internetskoj stranici i biti će objavljeno i u zapisniku. Odbor Agri i odbor Peš odlučili su ući u međuinstitucijske pregovore prema pravilu 71.1. Izvješće s mandatom za pregovore su na plenarnoj stranici, a biti će objavljeni i u zapisniku sa ovog zasjedanja. Prema pravilu 71.2 članovi političkih klubova moraju postići barem srednji prag, mogu to zahtijevati u pisanom obliku do sutra 14.5. u ponoć. Nakon toga slijedi glasovanje. Ako ne bude zahtjeva za glasovanje vezano uz pregovore, odbori mogu početi e, sa pregovorima. Isto tako želim reći da smo 17.4. imali sjednicu, a predsjednik vijeća je potpisao četiri akata koji je u skladu sa pravilom 79 što će biti zapisano u zapisniku ovog zasjedanja. Sada prelazimo na dnevni red. Definitivan redni den koji je usvojen 5. svibnja 2020. godine prema pravilu 157 je podijeljen neke izmjene u dnevnom redu imamo. Prvo bih vas obavijestio da sam e, dobio šest zahtjeva za hitan postupak prema pravilu 163 poslovnika. E, to su zakonodavni akti vezani za COVID-19. E, tijekom ovog plenarnog zasjedanja 13. svibnja. Prvo se odnosi na makrofinancijsku pomoć partnerima u procesu proširenja i partnerima susjedstvu u kontekstu krize uzrokovane pandemijom bolesti COVID-19. Drugo, privremene mjere koje se odnose na glavne skupštine europskih društava i europskih zadruga. Treće, naknade za infrastrukturu, sudsku infrastrukturu. Četvrto, privremene mjere koje se odnose na vrijednost određenih certifikata i dozvola Omnibus. Peto, privremene mjere koje se odnose na zračne usluge i šesto, četvrti željeznički paket, produljenje razdoblja transpozicije. Nakon konsultacijama sa političkim klubovima predlažem sljedeće za izmjene u dnevnom redu u srijedu glasanje prvo maksimalna razina ostataka koja se odnosi na floksimin se briše iz dnevnog reda. Zatim, što se tiče glasovanja, prvo glasovanje počinje u 3.30 i trajeće do 4.45 i glasat ćemo o sljedećem. Četiri dosije za hitan postupak, četiri tren, jedan intej, jedan juri, drugo osam jedinstvenih glasovanja kao što je navedeno u posljednjem nacrtu dnevnog reda, treće dva izvješća gospodina Furbea jedno izvješće gospodina Olbrichta i gospođe Marquez i jedno izvješće Lopez Aguilar. Četvrto, glasanje po dijelovima što se tiče genetski modificirane soje i na kraju sve odluke o razrišnicama. Objava rezultata prvog glasovanja će biti izvršeno u 7.45 večeras. Drugo glasovanje bit će otvoreno do 8 do 9.15 glasanje o prvom setu amandmana na rezolucije o različnicama i drugo završno glasovanje o genetski modificiranoj soji. Što se tiče rasprava, imat ćemo jednu raspravu o zaključenju izvanrednog sastanka Europskog vijeća i drugo, o višegodišnjem financijskom okviru, o resursima i planu oporavka, što će biti zajedničke rasprave. Rasprave će biti održane između 4 i 7 danas. Što se tiče rasprava o izjavama Vijeća i Komisije o hitnim zakonima u Mađarskoj i njihovom utjecaju na vladavinu zakona i temeljna prava, se odlaže i bit će održano u četvrtak od 9 do 10. Što se tiče sutrašnjeg dana, četvrtka, počet ćemo u 9 sa objavom rezultata drugog glasovanja od srijede, a drugo glasovanje bit će otvoreno od 9.30 do 10.45 u drugom setu amandmana na rezolucije o razrišnicama. Objava rezultata prvog glasovanja će biti izvršena u 1.15. Drugo glasovanje će biti otvoreno od 1.30 do 2.45. I konačno glasovanje o svim rezolucijama o različnicama i o amandmanima na izvješće gospodina Šestela. Glasovanje o dosjeu za hitan postupak, onom privremenim mjerama koje se odnose na, glavne, na glavne skupštine Europskih društava Europskih zadruga. Objava rezultata drugog glasovanja će biti izvršena u 5.15. Treće glasovanje će biti otvoreno od 5.30 do 6.45 i glasat će se u prvom setu amandmana na zajednički podnesak o rezultuciju o vlastitim sredstvima i planu oporavka i konačnom glasovanju o izvješću gospodina Šestela u petak. Sjednica će početi u 9.15 i objavit ćemo rezultate trećeg glasovanja u četvrtka. Prvo glasovanje će biti otvoreno od 9.30 do 10.45 i glasat će se o amandmanima na, na hitne postupke za INTE i TRAN i moguće drugi set amandmana na zajednički podnesak za rezoluciju o vlastitim resursima i planu oporavka za FEO. Objav rezultata prvog glasovanja će biti izvršena u 1.15. Drugo glasovanje će biti otvoreno od 2.15 do 3.30 e, sa konačnim glasovanjem o rezoluciji o novom VFO, vlastit, vlastitim sredstvima i planu oporavka kao i, i dosjeima Inte i, i TRAN. U 5.30 će biti opremljeni rezultati. Treće je glasovanje će moguće biti održano od 5.45 do 7 sa objavom rezultata i završetkom sjednice u devet. U subotu neće biti dnevne sjednice. Ukoliko nema prigovora, dakle, nema prigovora, usvojene su izmjene, izvolite. Hvala. Usprotivila bi se hitnom e, postupku za mjere pomoći za zračne usluge. E, bilo bi nam, bilo nam je zadovoljstvo da se složimo s tim e, za one letove na koje je to imalo neposredne utjece, ali sada se ponovno predlaže popuštanje značajnog broja propisa u tom sektoru bez nadzora Europskog parlamenta. Mi mislimo da je to vrlo opasno u, osnovi omogućujemo značajno popuštanje propisa sa važenjem do 2023. godine bez diskusije na plenarnoj sjednici. To nije dovoljno dobro i nije tako hitno da ne može čekati još mjesec dana. U međuvremenu sektor koji bi to koristilo najavio zatvaranje na tisuće radnih mjesta i odbijaju refundirati putnike, to je njihovo pravo. Zašto omogućiti koncesije, ustupke za, ovu, eh, za ovaj sektor, a da ne tražimo od njih da štite prava radnika i putnika? Ako prihvatimo ovaj hitan postupak, to znači da kažemo možemo eh, dakle liti krokodilski suze zbog toga, a odustajemo od našeg utjecaja mogućnosti utjecaja na njih da promjene svoje ponašanje i stoga se protivimo ovom postupku. Glasat će se o hitnom postupku. Bili još neko htio reći nešto o tome, gospodin Ne? Ne?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 pokušali pokazati svoju sposobnost e, da prebrode krizu. Institucije se trebaju pokazati na visini zadatka i trebamo zaštititi interese naših biznisa. Ovo nam daje odličnu priliku da to učinimo. Tvrtke, koje su uspostavljene sukladno europskim pravilima trebaju imati mogućnost da djeluju i kriza to zahtjeva. Tako da je E, predlog Europske komisije je prosto odraz zdravog razuma. Moramo osigurati da 2020. godine, to je tijekom ove godine, to uspostavimo i da se to produži za šest mjeseci do kraja ove godine. Isto tako trebamo osigurati da provedemo ovu neophodnu reformu i to se treba brzo usvojiti. Tvrtkama je potrebna iz, izvjesnost i trebaju moći djelovati i znati što će se desiti u narednih šest mjeseci. Stoga smo posvećeni tome da se pruži potpora i zaštita trebamo osigurati da bude jasno svim građanima što predstavlja ovaj parlament. Hvala predsjedniče. Hvala. A sada ćemo preći na prvi e, krug glasanja na šest, o šest zahtjeva za hitnim postupkom prema pravilu 163 o dokumentima koje sam ranije pobrojao. Što se tiče mišljenja vijeća o minimalnom korištenju pneumatike, samo da kažem da nismo imali predloga amandmana prema pravilima 76 i 77. stoga se smatra ti dokumenti usvojenim. Prije nego što najavim početak glasovanja, samo sam htio dati informacije o tome kako će to biti izvršeno. Zahvalio bi e, osoblju na tome što su poboljšali sustav glasovanja oni su na tome radili cijeli ovaj tjedan. Informacije o provedbi glasovanja su svima dostavljene e-mailom i napravili smo probno glasovanje kako bi se svi mogli upoznati s postupkom. Glasovanje će sada biti otvoreno od 3.30 i bit će otvoreno do 4.45. Svi glasovi će biti dati poimenično Zastupnici će moći provjeriti svoje glasove, a i rezultate glasovanja mogu vidjeti na internetskoj stranici. Objašnjenja se mogu e, dati u pisanoj formi, maksimalno 400 riječi. Sada proglašamo otvorenim glasovanje. Imate vremena do 4.45 da glasujete i rezultati će biti objavljeni u 7.45. Dakle, sada se sjednica ovim završava i nastavljamo u četiri sata zajedničkom raspravom o novim, novom VFO-u, vlastitim resursima i planu oporavka. Hvala. Hvala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 Care kolege, kolegi, l'ordine del giorno. Poštovani eh, kolege, na dnevnom redu imamo zajedničku raspravu o zaključcima Europskog vijeća, o novom višegodišnjem financijskom okviru, vlastitim sredstvima i planu oporavka ćemo izjave vijeća i komisije i o prvoj i o drugoj točki dnevnog reda. Podsjećam eh, uvažene zastupnike da ne dopuštamo pitanja niti da neće biti spontanog javljanja za riječ. Dajem odmah riječ eh, gospodinu Šarlu Mišelu i započinjemo sa raspravom. parola, presidente. Izvolite. Monsieur le, le président. Gospodine predsjedniče, Dragi članovi Europskog parlamenta, prije svega želio bih vam zahvaliti što ste mi opet dali mogućnost da uzmem riječ ovdje. Ova kriza je bez presedana. Što to znači? Moramo poduzeti i odluke bez presedana. Zbog toga ja sam uvjeren da snažna suradnja između demokratskih i legitimnih europskih institucija će biti vitalna sljedećih eh, tjedana i mjeseci. Danas bih s vama podijelio nekoliko komentara nakon četvrte video konferencije s članovima i članicama Europskog vijeća. Kao što vjerojatno znate, mi smo e, uzeli neke snažne orijentacije. Prvi cilj je bio da se usvoje prijedlozi E, ministarstava financija kako bi se mobiliziralo više od 540 milijardi eura i to kao podrška radnicima, poduzećima i državama članicama. Mi smo zatražili od ministara financija da provedu te odluke do 1. lipnja. Naravno, svi znamo i ovdje u Europskom vijeću da to nije dovoljno. Želio bih reći da ovo Europsko vijeće je bila prilika da prijeđemo na, sa kratkoročkog upravljanja krizom na dugoročno upravljanje i srednjoročno upravljanje. Moramo imati snažnu raspravu i viziju strategije E, vezano uz e, transformaciju našeg ekonomskog i socijalnog modela. Dame i gospode, gospodo, ova četvrta videokonferencija je bila prilika i da raspravljamo također i o planu za oporavak je, e, koji je bio pripremljen zajedno sa komisijom i predsjednicom komisije. Tu smo imali četiri važna aspekta, tu ću se usredotočiti na dva najvažnija koji su bili predmet rasprave na koje ćemo se usredotočiti. Prvo je e, potreba da se usredotočimo na unutarnje tržište, kako možemo ojačati unutarnje tržište i na koji način možemo e, e, shvatiti i uzeti u obzir da izazovi, e, ekološki izazovi, digitalni izazovi koji su postojali prije pandemije postoje i dalje i nisu nestali. Mogu reći da je Europsko vijeće e, dalo neke povijesne smjernice i odluke vezano uz neutralnost, e, ekološku neutralnost Europske unije. Prije svega kako bismo podržali našu ekološku tradiciju našeg društva i također digitalnu tranziciju moramo u svakom slučaju dalje ići u tom smislu, a digitalna agenda mora biti u srce našeg e, projekta. Unutarnje tržište je također i rasprava o strateškoj autonomnosti Europske unije. Koje to lekcije moramo naučiti iz prošlosti? moramo prije svega naučiti na koji način strateškim e, područjima e, Europska unija e, mora postati proizvođač kriza je pokazala koliko je važno da u tim strateškim područjima Europska unija bude autonomna. I moramo ići u tom smjeru. Europsko vijeće je zatražilo od Europske komisije da e, izradi i izvješće o tome na koji način europski ekosustavi su pogođeni i kako će biti pogođeni sljedećih tjedana kako bismo imali ažurirane i najpotrebnije informacije. Sljedeća točka, znači s jedne strane unutarnje tržište, no drugo e, važno je i financiranje. To je suštinsko i u tom smislu je izuzetno važno da osmislimo snažnu i ambicioznu strategiju e, koja bi bila e, znači osnovana na dva važna instrumenta. Prvi instrument je europski proračun koji je bio predmet velikih rasprava unatrag nekoliko dana i tjedana. Više nego ikad prije moramo poduzeti odluke, moramo adaptirati našu strategiju kako bismo uzeli u obzir isto tako i posljedice, velike posljedice ove krize. No, e, to nije dovoljno, europski proračun i zbog toga smo se i snažno obvezali da ćemo zajednički raditi kako bismo pokrenuli e, fond za oporavak kako bismo e, identificirali prioritete i isto tako prepoznali mjesta gdje imamo e, mogućnost za financiranje. U okviru toga imamo dva instrumenta koji trebaju biti mobilizirani. S jedne strane, e, znači mobilizacija strategije tipa maršalovog plana. Ja sam e, predložio da radimo na e, takozvanom planu, planu Kasperiju. E, to sam nazvao po jednom od oca utemeljitelja i tu moramo uzeti u obzir više aspekata. S jedne strane financiranje, kako ćemo financirati, kako ćemo odrediti visinu sredstava i kako ćemo odrediti interakciju između znači tih posebnih fondova transformacije i budućeg VFO-a. Na koji način mobilizirati financijska sredstva učinkovito i razumno kako bismo pokrenuli gospodarstvo. Znači imali smo tu raspravu transformacije i oporavka. To će se morati u svakom slučaju nastaviti. Moramo uzeti u obzir naravno pandemiju i e, komisija će u tom smislu dati nove prijedloge. No E, on kraj toga postoji još jedna e, druga važna stvar. Radi se o tome da ne smijemo izgubiti iz vida temeljni cilj europskog projekta. Nakon e, drugog svjetskog rata ti ciljevi su bili mir i prosperitet, no s druge strane smo bili svjesni da samo zajedničkom suradnjom možemo odgovoriti na izazove. A pokretač tog europskog projekta je e, bilo i pitanje europske konvergencije smanjenje razlika i različitosti u različitim državama članicama. U tom smislu moramo uvjeriti sve države članice da ova kriza ne smije biti izlika da pogoršamo te razlike na europskoj razini, da pogoršamo disparitete. To mora biti nasuprot tome izlika, zapravo pokretač da idemo prema sve većoj konvergentnosti. Ova kriza je pokazala koliko nam je potrebno i više integracije, konvergencije i suradnje, a ne suprotno. Suprotno znači e, oslabljena Europa, znači isto tako učinak koji ni u kojem slučaju neće biti dovoljan na globalnoj razini. I na kraju želio bih vam reći da još jedna točka je izuzetno važna na području turizma vidimo utjecaj veliki e, jako loš utjecaj pandemije na području zlakopravnog sektora i tako dalje i u tom smislu moramo raditi na temelju europskih e, smjernica, smjernica Europske komisije. I jako je važno da na osnovu tih prijedloga države članice E, se okupe oko zajedničkog stola i prionu radu kako bi postigli koherentnu suradnju i kako bi odgovorili na izazove. Ja pozivam na ponovno utvaranje europskih granica čim to bude moguće, naravno uzimajući u obzir sve mjere predostrožnosti. Važno je da mm, postepeno otvaramo granice i to je suštinsko sa socijalnog aspekta. Nadam se da ćemo sljedećeg dana postići napredak na tom planu, da će se države članice zbilja okupiti oko istog e, stola te zajednički donijeti koherentne odluke kako bi pokazale e, koliko je Europa otporna. I na kraju Dame i gospodo, želio bih vam reći sljedeće, iako to nije povezano sa zadnjim sastankom Europskog vijeća. Ja bih vam želio reći da e, prvenstvo europskog prava je centralna tema u napredovanju europskih ideja i suradnje. U tom smislu uloga Europskog e, suda je suštinska kako bismo imali e, sustavnu i ujednačenu e, interpretaciju europskog prava. Prije 70 godina Robert Schuman kroz svoju izjavu koja je još uvijek temelj europskog projekta vrijednosti koje su u to vrijeme bile inovativne. Prije nekoliko e, godina tada u tom trenutku izjave države e, u Europi su ratovale i ono što je izuzetno važno da u toj izjavi svi nađemo motivaciju za napredovanje. E, koje su e, sličnosti između situacije prije 70 godina i danas? Pred nama je kriza bez presedana, globalna i jako teška. Tada je bilo potrebno hrabrosti, e, inovacije Isto tako, izaći iz tih nekih zatvorenih okvira kako bi se pronašlo rješenje. Na isti način je izuzetno važna da ova politička generacija i ova e, generacija građana ima tu inovativnost kako bismo iz ove krize naučili. Mnoge familije su direktno izložene velikim e, stražnim posljedicama ove krize i u tom smislu moramo e, crpiti i motivaciju da pokažemo koliko smo snažni. Jako je važno da pokažemo da europski projekt je otporan, da možemo odgovoriti na izazove i da možemo dostojanstveno braniti naše društvo ujedinjeno društvo kako bismo u budućnost gledali optimistično. Hvala gospodine Michel. Dajem sada riječ predsjednici Europske komisije, gospođi von der Leyen. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče, dragi Šar Michel, dame i gospodo zastupnici u 70 godina nakon Šumanove deklaracije Europa je bila izložena izazovima i krizama. Deviza Europe je uvijek bila ne samo jedinstvena u raznolikosti, nego i jedinstvena u teškim vremenima. U ovom periodu teških vremena Europa treba više nego ikad prije odlučnosti, jedinstvenosti i ambicije. U tom duhu komisija radi na ambicioznom planu za oporavak Europe, kao što vi to tražite u vašoj rezoluciji danas. Dame i gospodo zastupnici, svi znamo zašto moramo djelovati. Tijekom posljednjih tjedana često ste čuli da govorim o tome što Europa treba napraviti. A danas ću govoriti o tome kako, na koji način Europa treba djelovati. Pokazat ću vam arhitekturu i glavne karakteristike plana, ambicioznog plana za oporavak Europe na kojem radimo. No kako bih to mogla napraviti, prije svega moramo shvatiti anatomiju ove vrlo izuzetne krize. Dopustite mi tri napomene prije nego što prijeđem na analizu. Došlo je već e, do pada gospodarstva, ali nikad nismo imali potpuno obustavu gospodarstva kao u posljednjih tri mjeseca. Naši lanci opskrbe su poremećeni, potražnja je pala, a istina je da se nećemo moći uskoro vratiti na ono što smo navikli. Naša gospodarstva i društvo će se polako, oprezno i postepeno otvarati, a znamo dok su škole zatvorene da će mnogi roditelji morati i dalje raditi od kuće. A mjere društvene distance s pravom ostaju na snazi i stoga će poduzeće morati ponovno promisliti o načinu poslovanja i svom poslovnom modelu. Dakle, oporavit ćemo se, ali za to će biti potrebno vremena. Druga napomena. Virus je isti u svakoj zemlji članici, ali mogućnosti reakcije i e, otpornost na šokove su različiti. Znamo da postoje gospodarstva koja su utemeljena na uslugama koje su u kontaktu sa ljudima poput turizma i one su propatile mnogo više, a oni koji su bili prvi zahvaćeni virusom bili su najteže pogođeni jer su bolna iskustva i transparentnost Italije i Španjolske koje su prve zahvaćene pandemijom pomogle ostalima da se s njome suoče. Nadalje, kao treće, mi smo nastojali što bolje poduprijeti poduzeća i naše gospodarstvo i e, djelovali smo snažno i brzo na europskoj razini. Imali smo potpunu fleksibilnost za strukturne fondove i također fleksibilnost u pogledu državne pomoći. No, istina je da sve države imaju različite fiskalne prostore, tako da je i korištenje državne pomoći različito u zemljama članicama. Ono što sada se počinje nazirati jest e, nejednakost na jedinstvenom tržištu. Na to trebamo reagirati na europskoj razini, a budući da nam je potreban pravi europski oporavak koji će se temeljiti na europskim prioritetima, ključno je da Europski parlament odigra u tome svoju ulogu u potpunosti. Samo razumljivo je da ovaj parlament mora osigurati demokratsku odgovornost i utjecati na izradu čitavog e, paketa oporavka kao i na europskog proračuna. I o tome ćemo danas razgovarati. Dakle, dopustite mi da prijeđem na paket oporavka koji se sastoji od dva dijela. Dakle, na početku imamo europski proračun, odnosno VFO, koji je svima dobro poznat, a kao drugo, i osim proračuna, imat ćemo instrument za oporavak e, koji će se financirati iz posebnih sredstava unutar jednog okvira koji utvrđuje najviši iznos koji komisija može posuditi na tržištima kapitala uz jamstva zemalja članica. Cjelokupnost iznosa u ovaj fond za oporavak će se kroz europski proračun, odnosno kroz europske programe. I stoga, ponavljam, Europski parlament će imati istu težinu kada se bude odlučivalo o tome kako će se trošiti i ta sredstva i o VFO-u. Kamo će biti upućena ta sredstva? Dakle, ona će se razdijeliti na tri stupa. Prvo, Prvi stup će se usredotočiti na pružanje potpore zemljama članicama u oporavku i također u snažnijem izlasku iz krize. Najveći dio sredstava će se izdvojiti upravo kroz ovaj prvi stup za novi instrument oporavka i otpornosti koji je osmišljen kako bi u zemljama članicama financirao ključna javna ulaganja i reforme, ali on mora biti u skladu sa europskom politikom. Dakle, na ovaj način otvaramo put eh, ka jednoj Europi koja je otporna, klimatski neutralna i zelena. Dakle, to će biti dostupno svim zemljama članicama, bile one u europodručju ili ne, i usredotočit će se na one dijelove Unije koji su najteže zahvaćeni krizom eh, i koje su pokazale najmanju otpornost. To je dakle prvi stup u kojem imamo najviše sredstava, ali u tom stupu imamo i jedan drugi dio, a to je predložila komisija kako bi se dopunili kohezijski fondovi. Dakle, to će biti dodatak uz uobičajene kohezijske fondove i iz VFO-a i to će se temeljiti na ozbiljnosti gospodarske i socijalne krize u određenoj zemlji. Drugi stup e, služi za pokretanje gospodarstva i privatnog ulaganja. Već prije krize smo znali da su nam potrebna značajna privatna ulaganja u ključne sektore, ključne tehnologije 5G, umjetnu inteligenciju, čistih e, vodik, e, offshore obnovljive energije i tako dalje. Ova kriza je promijenila jedino to da je ukazala na još veće potrebe nego što je to bio slučaj prije i zbog toga trebamo ojačati program Invest EU i također ćemo prvi puta uvesti novi instrument za strateška ulaganja i taj će instrument e, pripomoći u ulaganju u ključne e, vrijednostne lance koje će ojačati našu stratešku autonomiju i otpornost. Vidjeli smo koliko smo ovisni o dobavi iz trećih zemalja, naročito u farmaceutskom sektoru, tako da europske zemlje moraju biti same sposobni proizvoditi ključne lijekove. No isto tako za to su nam potrebna uspješna poduzeća u Europi u koja ulagati. I zato u ovom drugom stupu predlažemo i novi instrument za solventnost koji će pratiti potrebu za dokapitalizacijom zdravih poduzeća koja su ugrožena zatvaranjem gospodarstva gdje god da se ta poduzeća nalazila u Europskoj uniji. I treći i posljednji stup namijenjen je izvlačenju najposrednijih poruka iz krize. Dakle, vidjeli smo u posljednjih nekoliko mjeseci što je važno, što je dobro djelovalo i što treba poboljšati. Dakle, mi ćemo jačati one programe koji su se dokazali u krizi poput Rescue ili poput Obzora Europa. Također ćemo osmisliti novi ciljani program zdravstva i također ćemo pomoći našim e, partnerima jačanjem instrumenata za susjedstvo, razvojem međunarodne suradnje i e, predpristupne pomoći. Uvaženi zastupnici, ukratko. Tako izgleda instrument za oporavak. On će se usmjeriti tamo gdje postoji najveća potreba, ali i najveći potencijal. On je kratkoročan, i usredotočuje se na prvih nekoliko godina oporavka. On će uključivati bespovratna sredstva i također mogućnost da se pokrije unaprijed dio ulaganja već ove godine uz pomoć financijskih modela koji se temelje na jamstvima. I ne smijemo zaboraviti da ne krećemo od nule. Ovaj instrument za oporavak dopunit će tri važne sigurnosne mreže koje su spomenute, odnosno kratki program koje su dogovorene u travnju. Zatim e, i e, financijska sredstva Europske investicijske banke i Europski mehanizam za stabilnost i zajedno sa VFO-om ovo će biti ambiciozan odgovor koji nudi i koji treba Europi on uključuje i nova sredstva koja su nam potrebna u proračunu, kao što je komisija predložila još 2018. godine. I to je odgovor koji odražava naše zajedničke vrijednosti sa mehanizmima koji su namijenjeni zaštiti vladavine prava. I to je odgovor koji odgovara na potrebe, ali je osmišljen za budućnost. Dakle, dali smo odgovor na krizu koja E, koja i će omogućiti ulaganje u budućnosti. To ne znači samo solidarnost između e, zemalja i ljudi, nego to jača i solidarnost između pokoljenja. Dame i gospodo, prije ili kasnije znanstvenici i istraživači će otkriti cjepivo protiv koronavirusa, ali za klimatske promjene nema cjepiva i stoga Europa mora ulagati u čistu budućnost. Naša ulaganja sada se povećavaju, no toga je, za to postoji cijena, a to su veća zaduženja. No ako se moramo više zaduživati, e, za što će odgovarati naša djeca i unuci, onda je najmanje to da ulažemo u njihovu budućnost, odnosno da se suprotstavimo klimatskim promjenama, da ih ublažimo, a ne da ostavimo još više sljedećim pokoljenjima. Dakle, u ovoj e, krizi ne smijemo se vratiti na stare obrasce, ne smijemo e, oporavak temeljiti na starom gospodarstvu, nego moramo ambiciozno i hrabro izgraditi zdravo i čisto gospodarstvo koje će osigurati također i život za naše, našu djecu i unuke. Dakle, samo na europskoj razini ne možemo e, sami izliječiti rane koje će ostaviti ova kriza, ali mi smo svjesni svoje odgovornosti i preuzimamo je, što znači da danas poravnavamo teret e, na zemljama članicama i zajednički utvrđujemo da ovaj zajednički napor također utječe i na budućnost naše djece. To je naša zajednička zadaća i ja sam čvrsto uvjerena da je Europa dorasla toj zadaći. Živjela Europa von Hvala gospođo von der Leyen. A sada ćemo čuti izlaganja predsjednika klubova zastupnika. Gospodine Weber, izvolite. Da, inače odmah e, započinjemo sa tehničkim detaljima i sa političkim raspravama, ali danas ću prvo govoriti o ljudima o njihovoj hrabrosti, njihovim naporima i e, strahu koju sjećaju, dakle o bolničarki u Madridu koja se zarazila pomažući pacijentima liječniku u Bergamu koji je morao odlučivati u posljednjim tjednima o životu i smrti i o mladom istraživaču iz Ljubingana koji danonoćno radi kako bi našao lijek za ovu pandemiju. To spominjem jer želim pokazati da su junaci u ovoj krizi ne političari, menadžeri ili poznate osobe, nego su zvijezde upravo milijuni europljana koji su se brinuli o svima nama. Dakle, svima njima želim zahvaliti iz svega srca. Dakle, riječima ne možemo lako zahvaliti na vašim naporima. No, sada mi kao političari moramo odraditi svoj posao. Sad je red na nama. Pučani snažno podržavaju obrise ovoga plana, dakle i ambicioznost VFO-a i ovaj fond za oporavak ili plan za oporavak koji odgovara na zahtjeve sadašnje Europske unije. Kad već govorimo o arhitekturi ovog novog mehanizma, za nas pučan ključan element je borba za demokratski proračun. Proračun o kojem odlučuju ljudi koji su predstavljeni ovdje u ovoj vječnici i mm, proračun koji je utemeljen na solidarnosti između ljudi i to je također proračun koji se mora brinuti o ljudima. Želimo e, povratiti suverenost, to je bio, bila jedna od glavnih poruka Brexita, ali to je odrazilo činjenicu da nažalost se ljudi ne osjećaju uključenima u europski proces. Dakle, stoga je bitno shvatiti da zastupnici koji su ovdje prisutni, a ne neki birokrati u Briselu odlučuju o proračunu i o oporavku Europske unije. To moramo pojasniti ljudima da nema proračuna bez demokratskog legitimiteta. To je jedan od ključnih načela europskog načina života, to je potvrdila i komisija, a sada trebamo taj plan podastrijeti i vijeću i mislim da sada nije trenutak za međuinstitucijske sukobe na ovom području, nego i vijeće mora osigurati jednu demokratsku Europu kao načelo za budućnost. Mi kao pučani također smatramo da ljudima nije stalo do postupaka, nego ih zanimaju jedino konkretni projekti i potpora i u duhu solidarnosti koja se pokazala u proteklim tjednima između Europljana moramo vidjeti tko treba najviše našu pomoć, najpogođenije regije i naročito mladi. Evo to e, želim naročito istaknuti u svom govoru, odnosno u posljednjih 12 godina zapravo imamo izgubljenu generaciju u Europskoj uniji jer milijuni dobro obrazovanih mladih ljudi nemaju prilike na tržištu se ostvariti i želim istaknuti da Europa ne smije ponovno dopustiti još jednu izgubljenu generaciju u budućnosti Europske unije. Zato su nam potrebna ulaganja. Europa mora mladima pružiti nadu. Zatim, treba e, istaknuti da moramo biti iskreni kada je riječ o VFO-u. Moramo održati obećanja koja smo dali biračima u proteklim godinama i to je već spravo pravom istaknula predsjednica von der Leyen. Bitna su buduća ulaganja, klimatske promjene, jača ulaganja u istraživanja, digitalizacija, ulaganja u borbu protiv raka ili danas protiv korone. I to moramo učiniti zajedno. I na kraju ne smijemo zaboraviti naše regije i poljoprivrednike. Ne smijemo biti nepravedni di prema kome kohezijska i regionalna politika su neka od sredstava kojima već pokazujemo solidarnost u Europskoj uniji i stoga to treba financirati na odgovarajući način. I na kraju želim istaknuti da se moramo pobrinuti i za pripremu za nove krize s kojima ćemo se suočiti. Ne možemo tvrditi da ćemo biti bez pandemija u budućnosti, to nitko ne može reći, ali možemo se pobrinuti da Europska unija bude spremnija za sljedeću pandemiju ili krizu. Treba nam fleksibilnost, trebaju nam vlastita sredstva, trebamo smisliti sredstva za ključan i odlučujući i brzi odgovor ako dođe do nove krize. I nakon krize nadamo se da će se cijela Europska unija oporaviti. Nakon krize želimo Europsku uniju koja će ulagati u buduće projekte, koja će omogućiti budućnost našim mladima i nakon krize na globalnoj razini Europska unija treba izaći među prvima iz krize. To je naša uloga i to je zapravo da se tako izrazim, šumatski trenutak naše generacije. To mora biti svima jasno i to nas mora poteknuti na djelovanje kao i hrabrost koju su iskazali liječnici i bolničari i medicinski djelatnici u proteklim tjednima. Njih treba uzeti za primjer i trebamo odmah djelovati. Hvala. Hvala gospođa Garcia Perez. Ima riječ u ime SID-a. Izvolite. Hvala. Gospodine predsjedniče, poštovani kolege. Hvala što ste mi danas e, omogućili da vam se osobno obratim e, u vječnici i iz vječnice. Ovo su bili teški tjedni za e, moju zemlju, za naše sugrađane koji su izgubili svoje najdraže i najmilije i sada se mnogi suočavaju sa strahom i nesigurnošću u pogledu budućnosti. Stoga sam svjesna toga da unatoč e, složenosti sadašnje situacije da je bitno da parlament nastavi dalje raditi i želim zahvaliti predsjedniku e, Sasoliju koji je omogućio da parlament bude primjer solidarnosti svima i želim zahvaliti svim zaposlenicima Europskog parlamenta što su nam omogućili daljnji rad. Znamo koja je naša povijesna odgovornost jer kada se građani osjećaju prepušteni samima sebi, napuštenima, onda traže brza rješenja u populizmu, nacionalizmu i oni koji su gubitnici u svemu tome su demokrati, jest demokracija. Zato su važne odluke koje ćemo morati donijeti u sljedećih nekoliko dana. Na početku učinilo se da šefovi država i vlada i ministrici prebacuju vruće krumpire i odgađaju donošenje odluka, ali u travnju je poslana snažna poruka svim europskim građanima, odnosno plan oporavka sa financijskim sredstvima koji će omogućiti i e, donošenje europskog proračuna. Sada je lopta u nogama komisije, ali Europska komisija mora biti ambiciozna. Sutra ćemo glasovati o, jednoj zajedničkoj odluci koja donosi dvije ključne poruke. Dakle, prvo jedinstva, odnosno možemo pokazati da možemo nadvladati nacionalne podjele u ime općeg dobra i interesa. Stoga je bitno da ovaj fond oporavka bude u europskom proračunu, VFO-u i da bude pod nadzorom Europskog parlamenta. Dakle, parlament mora e, odlučivati ravnopravno s vijećem. Zatim, kada je riječ o ambicioznosti, konvergentnost i stabilnost moraju biti zvijezde vodilje ovog plana oporavka i trebamo vidjeti kako najbolje iskoristiti ta sredstva. To od nas traže birači, građani, mladi, kada govore da ne smijemo žrtvovati njihovu budućnost i da ne smijemo žrtvovati na oltar korone zeleni plan. To od nas eh, traže mediji, inicijative poput eh, Europe za mlade, da traži građansko društvo koje od nas eh, zahtjeva suradnju za bolju Europu, jer Europa nije naše isključivo vlasništvo, nego je ostavljamo budućim generacijama. Stoga trebamo u to uključiti sve građane jer Europa pripada svima i ne smijemo zaboraviti niti najranjivije. Dakle, Moramo imati sigurnosnu mrežu koja će ih zaštititi i koja će zaštititi najpotrebitije i trebamo imati također i mjere za zaposlenost. Trebamo ulagati u jednaku digitalizaciju i za to su potrebne 2000 milijardi eura. Znam da je sada teško tražiti sredstva od zemalja članica, ali mislim da je sada trenutak da povisimo na 2% vlastita sredstva. Trebamo raditi i na obveznicima za, obveznicama za oporavak, trebamo raditi i na bespovratnim sredstvima, na kreditima, a i na otplati kredita koja će uvažiti i gospodarske okolnosti. Mi želimo da europski semestar e, bude također čvrsto povezan sa ciljevima održivog razvoja, sa održivošću i stoga je važno podsjetiti se prošlosti kako bismo iz nje izvukli pouke, ali trebamo se okrenuti ka budućnosti. Zato želim reći nešto komisiji i vijeću. U ovom trenutku je na vama ogromna odgovornost. Parlament će vas u tome podržati. Spreman je na to, spreman je surađivati s vama bok uz bok ali pod uvjetom da pokažete ambiciju i da date prednost e, nad zajedničkim interesima nad partikularnim interesima. Evo tome služi Europa danas. Hvala. Gospodine Šolos, izvolite. Hvala. Gospođo von der Leyen, gospodine Michel, gospodine predsjedniče. Prije 70 godina Robert Schuman je rekao da se Europa neće izgraditi na jednom, nego korak po korak kroz solidarnost, a ne izjavama. Ova zdravstvena kriza, odnosno kriza koronavirusa, će prouzročiti ogromnu gospodarsku krizu, a iskustva iz proteklih 70 godina nam pokazuju da je Europa u stanju napredovati kada se suočava upravo sa krizama i da tada najsnažnije napreduje. Dakle, nakon krize neće biti dovoljno samo oporaviti gospodarstvo, nego ćemo trebati mnogo toga preurediti, mobilizirati nova sredstva i tehnologije. Ne smijemo se vratiti na gospodarstvo 20. stoljeća, nego trebamo položiti nove temelje, trebamo čuvati okoliš, trebamo ulagati u digitalizaciju i e, u zdravstvo. To će biti ključno za opravak gospodarstva i također je e, naša dužnost e, pružiti plan oporavka milijunima građana koji su izgubili svoju budućnost i svoje poslove i također tisućama e, poduzeća koja su izgubila svoje poslovanje. Trebamo pružiti također i pomoć zahvaćenim sektorima poput zdravstva, ali i turizma, prijevoza i poljoprivrede. Ovaj plan će biti istinski europski i on mora nadvladati tradicionalne podjele na istok i zapad, sjever i jug ili one koje su u euru i one koje nisu. Dakle, plan oporavka mora biti ishod demokratskog čina u kojem će Europski parlament koji su izabrali izravno građani igra svoju demokratsku ulogu. Nije riječ samo o novcu nego o zajedničkoj viziji, a parlament je jamac dosljednosti u tom smislu. Trebamo što prije oporaviti gospodarstvo, ali i trebamo smisliti nove parametre za naše društvo koje će se morati promijeniti nakon krize, a to se može ostvariti jedino ulaganjima. Korisnici tih e, ulaganja će morati moći to e, opivljivo dižovjeti u realnoj ekonomiji. To će značiti spašavanje radnih mjesta i poduzeća koja su pred propašću, ali ne vlastitom krivnjom. Naš klub će se boriti protiv bilo kakvih e, poteza koji bi mogli naštetiti budućem VFO-u. Nije riječ samo o tome da se financiraju nacionalni proračuni, nego je riječ o tome da treba raspolagati dovoljnim sredstvima za višegodišnji financijski okvir koji će dati financijsku stabilnost Europskoj uniji bez opterećivanja nacionalnih eh, proračuna. Osim toga, demokracija, vladavina prava nisu predmetom pregovora, ni to ne smiju biti. I to je nama krajnja granica kada je riječ o usvajanju proračuna. Europa se ne smije graditi na populizmu ili ekstremizmu, nego stvarnim sredstvima koja se ulažu uz poštivanje temeljnih e, vrijednosti poput vladavine prava. Dakle, moramo biti ili jedinstveni ili ćemo pojedinačno propasti i mislim da je to jedina opcija. Za mene je jedina moguća opcija da budemo jedinstveni, da djelujemo zajednički. Moramo pokazati hrabrost radi naših građana koji su na rekordnom broju izašli na europske izbore prije 18 mjeseci. Trebamo i pokazati u Europskom parlamentu da smo stručni, da smo kompetentni i trebamo održati ono što smo obećali tijekom e, kampanje kada smo zatražili povjerenje građana u Europsku uniju. To je nešto što trebamo sada pretočiti u praksu. Europa se mora graditi na de facto solidarnosti, na dijelima, a ne na riječima. U ime kluba Identitet i demokracija Gospodine eh, Van der Dragi kolege, kao Černobil, komunistički režim, jedan komunistički režim je prvo pokušao sakriti istinu, a zatim izbjeći odgovornost. Mi smo postali ovisni o Kini i moramo moliti da dobijemo opremu koja nam je potrebna. Dumpingom, nepoštenom konkurentnošću i naivnošću političara zapadnog svijeta je takva situacija nastala. 174 milijarde deficita. Hoćemo mi biti dominirani na dugi rok od strane komunističke diktature od Kine. Moramo se zaštititi od e, pokušaja infiltracije i kupovine od strane Kine. Moramo industrializirati Europu, posebno nakon financijske krize, nakon migracijske krize. Ne smijemo sada dopustiti da običan građanin plaća cijenu. Moramo zaštititi naše naša poduzeća i naše građane. A sada gospodin Širdevan, izvolite. Predsjednik Širdevan. A ne, e, gospodin Lambert, oprostite. Ako me nazovete Martin Širdevan, naravno, to isto tako mi je može biti čast. E, dragi kolege, Unatak tri mjeseca bolničari, bolničarke, liječnici, ti njegovateljice, blagajnice, čistači, smetlari, uberi, delivero, dostavljači i e, profesori E, nastavljaju ključne usluge u društvu. Unatrag tri mjeseca građani pokazuju veliki elan u pomoći osobama koji su izolirani i stari, donacije za hranu, usluge čuvanja djecu. Oni preuzimaju odgovornost, ali su nestrpljivi i imaju razloga za to. Zašto? Zašto? Što za to vrijeme rade europski čelnici? Slušao sam dobro od Charlesa Michela da govori o različitostima u okviru Europske unije. Kad pogledamo e, solidarnost, kad se govori o tome da se provede solidarnost, onda jednostavno čelnici okljevaju, prokrastiniraju i zatvaraju se u logiku svatko za sebe. Unatrag deset godina cijelo vrijeme govorimo o solidarnosti kao nekakvim e, moralnim e, načelima. I kao da s jedne strane imamo one koji su moralni, a s druge strane oni koji su griješnici. Naravno, javno upravljanje grčkih talijanskih ili španjolskih vlada nije uvijek bilo besprijekorno. Isto tako, sukcesivne nizozemske vlade su vodile pravi fiskalni rad prema ostatku Europe. Njemačka vlada je podržavala e, svoju industriju, automobilsku industriju koja je varala svim sredstvima. Skandinavska nadzorna tijela za banke su dopustile da se razviju mreže pranja novca unatrag deset godina. Istovremeno Grčka, Italija i Španjolska su obavljale lavovski dio primanju izbjeglica i na takav način branile vrijednosti Europe. Svi nešto si mogu predbaciti i svaka država članica doprinosti zajedničkom boljitku i zbog toga moramo napustiti te moralizatorske diskurske. Ono što je u igri je srž postojanja Europske unije. Unatrag 70 godina u srcu tog projekta je solidarnost. Ta solidarnost koja je pokretana dugoročkom dobrobiti naših građana i u tom smislu moramo imati mogućnost da zajednički odgovorimo na egzistalne izazove našeg vremena. Zbog toga nam je isto tako zajedničkog interesa da financiramo i prevedemo zajedno našu strategiju ekonomskog restrukturiranja i oporavka. Tu dva jednostavna načela su važna. Svatko prema svojim mogućnostima, svatko prema svojim potrebama. E, zajedničkim zajemom moći ćemo financirati taj veliki posao i europskom poreznom pravu pravdom ćemo ga vratiti. Ponovno pokretanje i ekološka tranzicija zahtijevaju zajednički zamah. Ako u tome za H kažemo, onda će nestati monetarna unija, pa zatim i Europska unija. Građani i građanske Europske unije su napravile svoj dio. Sada morate vi obaviti svoj. Ako se ne budete pokazali na visini tog povijesnog izazova, nećemo vam oparostiti. Hvala. A sada gospodin Van Noverveld iz ECR-a, izvolite. E, dame i gospodo, gospođo predsjednice, gospodine predsjedniče, kad pogledamo što se u prošlosti dogodilo, možemo reći da nismo bili koherentni, ali u sljedećim e, tjednima, to možemo ispraviti kad budemo govorili o planu oporavka i VFO-u. Sutra ćemo glasati o tekstu smjernica, jasnih smjernica koje smatramo potrebnima. Naša, naš klub će to podržati. Radi se o puno novca i jasno je zašto je tomu tako. Kako vidimo teškoću ove krize, onda moramo imati i zbilja sadržajna financijska sredstva stavljena na raspolaganje. Ja smatram da ne smijemo izgubiti iz vida ono što je komercijalno, koje je izuzetno važno. Kako bismo podržali gospodarstvo, kao što je rekla predsjednica komisije, unutarnje tržište je ključno i to moramo stalno podcrtavati. Unutarnje tržište će biti ključno kako bismo pokrenuli ključne ekonomske aktivnosti i zapošljavanje. A nakon toga ulaganja. Tu su važna privatna ulaganja, ali isto tako i javna ulaganja. Kad govorimo o Eurostatu, tu imamo e, rigidna pravila, a to moramo dovesti u obzir. Rigidnost Eurostata onemogućava funkcioniranje ekonomije. Isto tako, treće, jako je važno da imamo geopolitičku zaštitu. Međunarodni investicijski fondovi svake godine, svaki dan skupljaju milijarde dolara kako bi stvorili takozvani fond za rat. U tom smislu moramo poduzeti snažne mjere kako bismo izbjegli e, neprijateljska preuzimanja i to dok je još vrijeme. U tom smislu moramo pokazati koliko smo odlučni. Ne smijemo sumnjati i ne smijemo imati e, ne, ne smije nas biti strah. Hvala sad predsjednik Širder, izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedavajući. Pa dosta mi se dobro, dobar čini ovaj prilog Filipa. S nekim stvarima se čak slažem, no e, nalazimo se na raskrižju. E, ne smijemo nastaviti sa ovim mjerama štednje i štednje. Moramo pokazati da smo zajednica koja se temelji na solidarnosti 75 godina nakon kraja drugog svjetskog rata i nakon Šumanove deklaracije. Građani Europe čekaju jasan politički signal. Dok oni čekaju, zemlje članice su razjedinjene i svađaju se. Gospodine Mišele, oni koji e, omogućavaju funkcioniranje društva, oni su prvi bili pogođeni e, rezovima u, u društvenoj skrbi, javnim uslugama, zbog nedostatne infrastrukture. I gospodine Weber, mi bi trebali tim ljudima ne samo se zahvaliti, nego im pružati bolje uvjete rada. Europski e, mehanizam za stabilnost e, vrijedi 200 milijardi eura e, bez uvjeta. Dobro. No, što će biti, gospođo von der Leyen, kad se opet budu počele primjenjivati pravila o, o dugovima? Hoćemo li onda opet biti suočeni s novom dužničkom krizom? I šta će onda komisija učiniti? Hoćete li vi opet preporučiti rezove u zdravstvenom sustavu, u, u, u sustavu socijalnog osiguranja? E, hoće li se privatizirati javna imovina i hoće li opet biti najteže pogođeni oni koji su u ovoj krizi podnosili najteži teret? Jer ovaj postupak europskog semestra e, nam samo donosi rezove i rezove u javnom sektoru i ne ulaže se u, javnu infrastrukturu što bi se trebalo učiniti što nam ono- onemogućava digitalnu transformaciju i provedbu novog zelenog plana. Moramo ukinuti pakt stabilnosti i gospodarski rast. Moramo učiniti više za javni sektor i ne nastaviti sa rezovima. Suočeni smo sa, važnom s važnim pitanjem. Kako ćemo nam uspjeti oporavak, gospodarski oporavak u Europi? Komisija je dobila nezahvalan zadatak od, od vijeća da, da biti riješi ovu nemoguću zadaću, politički nemoguću. Potreba nam je ambiciozan europski proračun, mm, Potrebno je povisit e, doprinose zemalja članica u proračun, no potreban nam je i digitalni porez u Europi i porez na financijske transakcije. I potrebno je oporezivati e, najbogatijih, e, najbogatiji u Europi. Moramo uvesti porez na njihovu imovinu. Mm, jer e, nije jasno kako će se, iz čega se, će se financirati ovaj fond za oporavak. Će to biti bespovratna sredstva ili krediti zemljama članicama? E, to nije bilo skroz jasno u vašem govoru. E, <clears throat> jer ako, ako se sve ovo bude temeljilo na kreditima, bit ćemo opet, naćemo se opet u, u krizi za nekoliko godina, dužnočkoj krizi. Mm. Treba nam Europska središnja banka koja izravno pruža potporu pogođenim zemljama članicama, no za to Europski parlament nema dovoljno hrabrosti. Štednja ili solidarnost? Moj klub zastupnika je vrlo jasan po tom pitanju. Mi želimo iskazati solidaritet e, prema građanima Europe. Hvala vam. Onorevole Castaldo, non iscritti, prego, la parola. Hvala. Zastupnik Castaldo u ime neovisnih zastupnika. Hvala gospodine predsjedniče, poštovani kolege. Vrijeme je besplatno, ali ne može se čuvati, nego ga moraš potrošiti. Jednom kad ga izgubiš ne može se vratiti. Vrijeme, zato jer od četiri instrumenta samo će jedan biti odlučujući, fond za oporavak, ali bez odgovarajućih sredstava on će biti samo prazna ljuštura. Ja se slažem s time da ga treba povezati uz VFO, ali treba gospođo von der Leyen pojasniti točno kako će se on moći što prije upotrijebiti. Također, oni koji još e, imaju koristi od popusta pod navodnicima ne bi ga trebali koristiti. ne bi trebali ga koristiti niti izravni uplatitelji, neto uplatitelji. Također, trebamo pokrenuti veliki plan oporavka koji se temelji na bespovratnim sredstvima koji treba biti gotov do ljeta. Trebamo pokazati hrabrost kao i naši liječnici koji su svakog dana u bolnicima i vaše odluke će spašavati ili oduzimati živote. Nemam više prostora sebičnosti ako želimo zajednički izaći iz ove epohalne krize. Ovo je vrijeme istine. Hvala. Na kraju kruga govornika gospodin Mišel je zatražio riječ jer nakon toga mora otići. Htio je nešto samo nadodati. Izvolite. Merci, monsieur le président. Hvala gospodine predsjedniče. Vrlo kratko želio bih prije svega zahvaliti na ovim porukama koje smo čuli. Nekoliko stvari. Prvo, što god rekli demagozi, ekstremisti, oni koji poriču Europu, Europa je pokazala da je ona nevjerojatan podvig kad govorimo o solidarnosti i demokraciji. Moramo u svakom slučaju misliti na takav europski projekt, bez obzira kakve čujemo demagoške diskurske. S druge strane, svi ste rekli svojim senzibilnostima, različitim senzibilnostima, da smo u ovom trenutku eh, pred o e, odgovornošću jedne generacije. Gospodine Weber, slažem se s vama. Da, ne smijemo sada tu raditi neke razlike u legitimi, legitimnosti i tako dalje. Da, e, Europski parlament e, predstavlja direktno europske građane, Europsko vijeće predstavlja države članice. Oni su na nacionalnoj razini svaki dan suočeni s krizom i u tom smislu ta legitimnost postoji na jednoj i na drugoj i na trećoj strani. Tu moramo stvoriti zajedničku političku pokretačku snagu. Budite uvjereni da ću ja zajedno sa svim kolegama u Europskom vijeću e, staviti sve i uložiti sve napore kako bismo zbilja riješili ta pitanja koja su na stolu. Koja su financijska sredstva potrebna, to ćemo odrediti. Koji način trebamo raspodijeliti zajmove i tako dalje kako bismo odgovorili na izazove. Kako isto tako provesti digitalnu klimatsku agendu. Naravno, ti problemi iz prošlosti nisu nestali, a u budućnosti trebaju biti kamen temeljac nade. Mi imamo isto tako resurse, imamo talent, talente, imamo inteligenciju, naš e, resursi, naši glavni resursi su prije svega europski građani i građanke. Ja se u svakom slučaju veselim i angažmanu i mobilizaciji, zajedničkom radu s vama kako bismo uspješno odgovorili na ovaj izazov. Hvala gospodine Mešel. Nastavljamo sa raspravom. Riječima zastupnik Muresa na minutu i pol. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedavajući. Gospodine predsjedniče, e, Unija je pomagala onima koji su, bili, koji su potrebiti. Slali smo medicinsku opremu, e, e, lijekove zemljama koje su i najviše trebala i evropska sredstva se također mogu dodijeliti na fleksibilan način kako bismo riješili ovu krizu. Europski parlament je predložio, vijeće je predložilo dobre e, mjere i parlament se složio. Zastupnici Europskog parlamenta zastupaju cijelu Europu. Oni su najbolje upoznati sa situacijom e, na terenu i mi želimo da parlament odigra svoju ulogu u fondu za oporavak. Želimo da se parlament uključi u donošenje i provedbu ovog fonda jer mi smatramo da će time fond za oporavak biti i bolji. E, jer tako je, vlada predlaže proračun, e, parlament ga donosi. Sad smo podnijeli rezoluciju u ime pet klubov zastupnika gdje tražimo fond za oporavak koji se te osnuje na temelji na bespovratnim sredstvima i kreditima. Želimo fleksibilan e, plan za vraćanje kredita, želimo vlastita sredstva, spremni smo raditi na tome i želimo nadalje e, višegodišnji financijski okvir u budućnosti u kojem nismo zaboravili obaveze i probleme koje smo imali prije krize. Hvala. Zahvaljujem kolegi Murešanu. Kolega i minutu i pol. Mikro. Ključite mikrofon, molim vas. Zahvaljujem gospodine eh, predsjedniče. Poštovani kolege, ja bih se također zahvalio za početak svim liječnicima, E, bolničkom osoblju i, i, i roditeljima, roditeljima, da, roditeljima koji već mjesecima e, čuvaju djecu kod kuće, e, podučavaju ih, koji nemaju svi e, e, vrt od 500 kvadratnih metara. I njima se moramo zahvaliti. U, u ovo doba socijalnog distanciranja moramo udružiti snage. I gospođo predsjedniče, zahvalio bih vam se na vašim ciljevima. Apsolutno je presudno da zemlje članice e, izdvoje znatno više novca jer e, to zahtijevaju izazovi s kojima smo sad suočeni. Stoga moramo dosegnuti ovu granicu od 2% za vlastita sredstva. I u ovo vrijeme je također bitno da ciljevi koje ste opisali da, da pokušamo postići pravim instrumentima. Spomenuli ste digitalizaciju, potrebna nam je nova mobilnost, moramo ulagati u ono u što je smisleno ulagati, umjetna inteligencija i također bi se zahvalio Europskoj komisiji e, vaše smjernice, e, želite da se postepeno počnu otvarati granice, da se osnaži turizam, vjerujem da, su, da je to skroz ispravno i, i Hvala. Minut. Zahvaljujem gospodin Ertugu. Gospodin Garekano, dvije minute, izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče, gospođo von der Leyen. Ehm, borimo se protiv ove pandemije. Istovremeno smo suočeni sa najvećom gospodarskom krizom u posljednjih stotinu godina i zbog toga moramo mobilizirati velike količine javnih investicija, nažalost su se neke zemlje članice tek izvukle iz e, dužničke krize i zato ne moraju financijskog prostora da daju odgovor na ovu krizu koji je potreban. Zato bi trebali izraditi marš plan e, za Europu. Parlament predlaže da komisija izradi paket sa oporavak vrijeda 2 bilijarde koji se financira e, obveznicama za oporavak i koje ulaže u medicinsku opremu, zeleni plan, u digitalizaciju, u sve prioritete e, koji su važni e, građanima Europe. Pitanje je kako ćemo to sve financirati, taj plan. Pet klubova zastupnika ovdje predlaže vrlo dobar sporazum s zemljama članicama. Predlažemo im sljedeće. Mi smo svjesni svih ograničenja i svjesnimo, svjesni smo da vam je teško e, povećati vaše doprinose u europski proračun. I zato smatramo da se ovaj plan treba financirati novim vlastitim sredstvima e, kako bi oni koji varaju na porezu, velika poduzeća koji ne plaćaju porez, e, zagađivači, oni, oni bi trebali financirati ovaj oporavak. I ovaj plan je ekonomski dobar, gospodarski dobar e, i, i, i politički provediv. To ćete vidjeti sutra kad prebrojimo glasove. Ovo je ambiciozan plan koji je provediv i, i financijski provediv. Jer građani, e, građani e, potražuju učinkovite investicijske instrumente za budućnost. Dame i gospodo, prije 70 godina je Robert Čuman rekao da moramo Eh, ostvariti naš san u Europi i tu mogućnost mi sad imamo poduzimajući konkretne mjere. Hvala vam. Zahvaljujem vama, gospodine Garicano. Kolegica Donato, minutu i pol. Le risorse proprio dell'Unione Europea. Hvala. Vlastica sredstva Europske unije, odnosno proračun, E, stvaraju se doprinosima iz zemalja članica na temelju PDV-a i ova nova sredstva koja se ovdje zahtijevaju će se suočiti sa vetojima moćnih lobija u Europi. Europska središnja banka ne može financirati europski proračun i druge hipoteze za vlastita sredstva su također neostvarive jer bi to teretilo dodatno građane. Sljedeći VFO se treba temeljiti na europskoj solidarnosti, no on će ipak predstavljati gubitak sredstava za neke zemlje koje već imaju velike rashode, autonomno financiraju svako gospodarstvo i odbijaju bilo kako uzajamne dugove ili euro obveznice. Predložena instrumentacija, dakle i fond za oporavak, e, će opteretiti dodatno, dodatnim zaduživanjem već zadužene zemlje i to će pretočiti ovu krizu na građane koji nisu ništa krivi, a e, oni su posljednja samka spasa, zato jer europske banke uslijed ugovora ne mogu obaviti tu ulogu. No, ako građani uslijed pandemije ne mogu raditi, tko će otplatiti te dugove? Poštovani kolege, gospodine predsjedatelju, Europska unija ne može samo nuditi slogane bez rezultata. Ako ne bude htjela izmijeniti ugovore i mandat Europske središnje banke o proračunu, slogani poput nitko neće zaostati, bit će samo riječi, prazne riječi, a Europska unija neće ostvariti niti najskromnije ciljeve zato jer su mnogi njezini građani već zapostavljeni. Gospodin Najkal, dvije minute, izvolite. E, zahvaljujem gospodine predsjedniče. Zahvalio bih se svima vama. Čuli smo da su potrebne e, nove mjere. Nalazimo se, našli smo se u težoj krizi nego ikada. No, Europa je često previše obećavala, a, bila jaka na, na riječima, slaba na dijelima ranije. I ne, ne možemo si to dozvoliti opet. Jer sve odgađamo za kasnije, za poslije. I, i, a očekivanja postaju sve veća i veća. Mi očekujemo jedan plan i, i mi želimo pokazati kako se to treba obaviti. Imamo pet klubova zastupnika koji pokriva cijeli politički spektar E, mi smo potpisali ovaj prijedlog zastupnici iz Rumunjske, Njemačke, Italije, Nizozemske, Španjolske, Belgije i to pokazuje da mi možemo e, prevladati razlike i da možemo pronaći rješenja koja su smislena politički i gospodarski. Mi predlažemo obveznice i s tim obveznicama možete financirati oporavak. I to je važno. E, ne želimo nastaviti kao prije. Želimo da se to pokrije vlastitim sredstvima i time bi, bi platili ne samo kamate nego i, i, i vraćanje cijelog novca. I moramo investirati u digitalne tehnologije, u zeleni plan i e, tu su mnogi programi koji trebaju podlijegati demokratskoj kontroli. E, ugovor iz Parisa, e, ravnopravnost polova, e, klimatski ciljevi pomoć ljudima koji su najteže pogođeni krizom, siromašni, žene, radnici, obitelji i nadalje pravila o državnim subvencijama također moraju podlijegati novim pravilima. Vi ste pomenuli da neće biti uvjetovanosti do kraja godine. To je loš signal. Radimo svi zajedno kako bismo osigurali oporavak i kako bismo izradili novo gospodarstvo. Hvala vam. Hvala vama, kolega Eichhout, kolega Fidanca. Jednu minutu, izvolite. Hvala gospodine predsjedatelju. Nama je dužnost govoriti istinu. Previše poduzeća riskira stečaj i moglo bi doći do društvene katastrofe. Europska unija kasni. Dok vi u kolama bjelokosnima e, računate sa milijardama koje neće postojati, Europska unija je klimava ne zbog e, euro protivnika, nego zbog onih koji u vašoj zemlji, gospođo von der Leyen, žele ugroziti i ESB. Paket koji je predložila komisija je premali i prestiže prekasno, a još uvijek je upitna je budućnost e, Fonda za spašavanje država. Trebaju nam e, sredstva koja su bespovratna. Dosta je kredita koja su pretvorili Europu u zaduženi entitet. Dosta je i agresivne fiskalnosti i nadoplate nacionalnih e, doprinosa. Treba zatražiti e, da se kazne one koji ne poštuju naše ekološke standarde, ali ne, mi još više porezima opterećujemo poduzeća koja već grcaju u, e, u porezima. Treba nam nova Europa, a ne ponovno izdanje jučerašnje. Zahvaljujem gospodinu Fidanci, gospodin jedna minuta. Gospodine predsjedniče, hvala. U ovoj raspravi ne možemo zaboraviti na odluku Ustavnog suda Njemačke koji si dopušta da zamijeni Europski sud. Ta odluka je izuzetno e, E, ozbiljna. Ne može ne može nijedan narod dopustiti da e, mu se diktira sudbina odlukom e, Ustavnog suda neke druge države članice. Hoćemo li morati čekati 27 presuda e, nacionalnih sudova. E, prihvatiti to je prihvaćanje kraja Europske unije. Europi treba veliki plan za oporavak i za solidarnost i to treba biti okrenuto koheziji. Europi treba prava Europska središnja banka, a ne banke, e, a ne banka kojoj želimo nametnuti način razmišljanja iz Berlina. Jako je važno da to ne može biti prihvaćeno s ničije strane, niti sa strane Angele Merkel. To je napravljeno prije Europskog vijeća kako bi se ograničilo upravo djelovanje Europskog vijeća. Markela Engel, Angela Merkel mora jasno pokazati što misli, a sutra ćemo pokazati da ćemo jednim eh, pokretom ruke to jednostavno odbaciti. Hvala. Mm, zahvaljujem kolegi Omarđiju. Kolega Pučtemoni Kasamar. Jedna minuta, izvolite. E, zahvaljujem, eh, gospodine predsjedniče Evropska unija bi mogla eh, bi ovo mogla jako oslabiti ako ne, ne uspije ponuditi građanima rješenja. Rješenja moraju biti gospodarska i socijalna. Kad se dogodi pad gospodarstva, treba mobilizirati resurse. Mm. No, ali kad se ljudska prava krše, ko onda? Ko onda za to plaća? Ljudska prava su danas u Europskoj uniji ugroženija nego prije. Imamo još uvijek političke zatvorenike koje bi odmah trebalo pustiti na slobodu. Od Juliana Sanđa do katalanskih čelnika e, e, borce za, za slobodu. Zahtjevamo da se na slobodu puste Jordi Kušart i Jordi Sanchez. Ima li Evropska unija plan za to kako spasiti demokraciju u slučajevima kad je njoj nanjeta ozbiljna šteta. Zahvaljujem zastupniku montu kolega Ferber, minutu i pol, izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče, poštovani kolege. Kad se gradi kuća, ne počinjemo e, s biranjem boje crijepova za krov nego prvo razgovaramo s arhitektom da vidimo kako ćemo napraviti temelje kuće. U ovoj raspravi e, mi nedostaje sljedeće. Koju europsku dodanu vrijednost možemo mi pružati povrh one koju pružaju zemlje članice? Kako bi, bi pronašli dosljedan odgovor na ovu krizu? Time se prvo moramo pozabaviti. Kao drugo, moramo razmotriti e, koji su instrumenti adekvatni za rješavanje ove krize. I opet se onda, ovo nije ništa novo, već godinama e, raspravljamo ova pitanja. I ne mogu si zamisliti da će nekoliko e, dužnosnika u poreznoj upravi moć financirati Europsku uniju u budućnosti. porez na financijske transakcije ne može činiti temelj mehanizma europskog financiranja. I imam osjećaj, dragi kolege, da u ovoj rezoluciji pokušava točno e, što više novca uz što manje uvjeta. E, I dragi kolege, e, to ne smatram da je to dobro. Moramo donijeti vremenski ograničene odluke za specifična područja. To je to. Zahvaljujem kolegi Ferberu. Gardija Sabal Muchas gracias, presidente la verdad que negociar esta resolución. kolegica gardija Zabalu rubial hvala gospodine predsjedatelju ovo je ogroman izazov, ali postignuti je ipak na kraju sporazum. Dakle, želim zahvaliti kolegama na konstruktivnom duhu koji su pokazali i želim zahvaliti pregovaračima zato jer je svima zajednička svrha spasiti europski projekt i građane. Ovo je sažeta rezolucija, ali to je isto bio izazov, misleći na inače tekstove Europskog parlamenta, ali on šalje jasne poruke. Odnosno, ovaj parlament je postigao sporazum između klubova i zato i Europsko vijeće to mora učiniti. Također želim reći Europskoj komisiji da smo čuli njihov prijedlog, ali ne smijete se bojati i zatražiti masovnu mobilizaciju javnih sredstava zato jer vas u tome podržava parlament. VFO mora omogućiti ulaganje u budućnost u oporavak masovnim ulaganjem koje će se financirati iz zajedničkog zaduživanja. Dakle, trebamo postići također i preobrazbu društva, odnosno omogućiti i reformu koja će omogućiti i poreznu revoluciju i fiskalnu revoluciju jer je to jedino što možemo učiniti. To je ogroman prioritet, to trebamo učiniti što prije i dobro jer nam se nudi samo jedna prilika za to. Zato govorimo i o planu B, o rezervnom planu, jer ne smijemo osjed krize zaboraviti na ono što je najvažnije. I imamo tu i poruku za građane. Znamo koliko je teška ova krizi, toga smo vrlo dobro svjesni i znamo koliko smo se loše nosili sa prošlom krizom. Mi učinimo sada sve što je u našoj moći kako bismo spasili građane, jer je to upravo najvažnije. Hvala vam. Hvala kolegice Robial, gospođa Sežurne, gospodin Sežurne. Hvala gospodine predsjedniče, dame i gospodo. Što se tiče prijedloga predsjednice komisije, ja sam ipak sad ostao malo e, prikraćen. Prošli mjesec e, parlament je velikom većinom usvojio rezoluciju kao odgovor na krizu. Mi smo preuzeli odgovornost kako bi Europa bila e, dostojna izazova mora biti prije svega solidarna. Ta solidarnost je zahtjev. U ovoj istoj plenarnoj dvorani ja sam rekao koliko je ta rezolucija kvalitetna. Europski parlament je slušao europske građane i isto tako je ponudio e, prava rješenja vijeću, a u govoru predsjednice komisije nisam to pronašao. Te solucije koje smo mi već predložili. Mi smo se osnivali u toj rezoluciji na načelu e, solidarnosti vijeće se s time složilo, ali ja bih želio reći ono što je rekao Robert Schuman. Europa je pitanje solidarnosti, ali stvarne solidarnosti. A što to znači? Znači da se podrže države članice koje su najviše pogođene e, koronavirusom, pandemijom koronavirusa. Govori se o transferima, nisam u potpunosti shvatio što e, koje je mjesto toga u govoru predsjednice, isto tako solidarnost, su isto tako obveznice za oporavak, zeleni plan, e, suverenost Europe, solidarnost su isto tako nova vlastita sredstva, nisam shvatio kako će se ona stvoriti u ovom trenutku. Želio bih reći i vijeću i komisije, nemojte da vas bude strah Naši nacionalni kolege nas gledaju, naši nacionalni parlamenti nas gledaju, ali isto tako i građani. Ovaj parlament e, zna da stvari nisu lagane, da ćemo morati iznaći rješenja, no isto tako u ovoj plenarnoj dvorani znamo da je narod e, isto tako povijest e, nešto što sudi. Hvala gospodine Sežurne. Riječ ima gospodin Kus. Hvala gospodine predsjedatelju. Dame i gospodo, ako je kriza nešto pokazala, onda je pokazalo to da Europska unija nije prikladna za upravljanje u krizama. Osim toga, postalo je jasno da su žarišta bila lokalno ograničena i zato su trebale intervenirati lokalne vlasti. Osim toga, Zahvaljujući solidarnosti preko granica smo dobro upravljali ovom krizom, ali sada vi ovdje želite e, ukloniti posljedice krize sa velikim sredstvima Europske unije. To su puste želje. Neki kolege žele povisiti uplate država ne za 30% nego na 100% genija, ali to ne može biti rješenje jer to će dovesti odmah do novih zaduženja i to će opteretiti također i sljedeće naraštaje. To je ogroman problem o kojem je govorila gospođa von der Leyen. Ako želite isprazniti račune naše djece, onda nemojte uvesti europske obveznice i omogućite naše djeci da odu ponovno u škole. Hvala na pažnji. Hvala, gospodine Kus. Kolega Andresen ima riječ. Nalazimo se na početku najveće krize od drugog svjetskog rata. Milijune europljana se boje za vlastito preživljavanje, boje se za poslove ili padaju u siromaštvo ili se razboljevaju. Korona ne zahvaća sve jednako. Najslabiji su najteže pogođeni kao što je pogođena e, snažnije Južna Europa nego Sjeverna Europa. No ova kriza će bi nas mogla sve podijeliti i zato trebamo ambicioznije djelovati hrabrije djelovati. Zato smo mi donijeli ovdje ovu rezoluciju. Trebaju nam nova sredstva, ne smijemo ponoviti prethodne greške, ne trebaju nam mjere štednje nego investicije, ulaganja. Trebamo također e, i e, pravu infrastrukturu koja će omogućiti ublažavanje klimatskih promjena. Također trebamo ojačati gospodarstvo i zato se obraćam gospođi von der Leyen. Nemojte iznalaziti rješenja o kojima stavljate e, na raspolaganje sredstva na dvije godine, a onda sve ponovno oduzimate. Na taj način se nećemo izboriti s ovom krizom. Hvala. Gospodin Čonka ima riječ na minutu i pol. Hvala, gospodine predsjedatelju. Ova drama pandemije je paradoksalna na neki način. Ona može pomoći u poboljšavanju Europske unije. Ovo je jedinstvena prilika kako bismo se borili protiv poreznih prijevara u Europskoj uniji. Poljska to izvrsno čini i stoga trebamo izbjeći ovaj nesrazmjer između državne pomoći različitim državama. Tu trebamo isto djelovati zato jer ova kriza uništava jedinstveno tržište. Trebamo nastojati suzbiti nastana od ovih poreznih oaza i tu se nude prilike koje se otvaraju sada cijeloj Europi. Gospodine predsjedatelju, imamo sada mogućnost i osigurati kredite i subvencije, ali moramo imati na umu pri tome da zajednička poljoprivredna politika, pomoć malim i srednjim poduzećima, poljoprivrednicima će biti pravi temelj za oporavak europskog gospodarstva. Hvala. Hvala gospodine Čonka. E, riječ ima zastupnica Kudrova. Hvala. Prije 70 godina Robert Schuman je rekao da se Europa neće stvoriti preko noći, nego će se stvoriti konkretnim postignućima koja će osigurati činjeničnu solidarnost. Njegove riječi su aktualnije nego ikad. Sada se nalazimo pred prekretnicom e, i moramo se sada odlučiti za solidarnost jer inače ćemo ugroziti postignuća ostvarena u proteklih 70 godina ali moramo se također e, nositi sa partikularnim interesima, sa nacionalnim e, interesima, trebamo se također nositi i sa drugim izazovima koji se pojavljuju. Moramo dakle osmisliti veliki plan oporavka za one najpotrebitije bez novih zaduživanja nego sa postojećim dodatnim sredstvima. Moramo se pobrinuti ne za najbogatije, nego za siromašnije. Trebamo osigurati pravu demokraciju i sudjelovanje Europskog parlamenta u glavnim odlukama, jer je to odlučujuće za oporavak. Hvala, gospođo Kontura. Sada e, riječ ima zastupnica Begin. Hvala gospodine predsjedatelju. Poštovane kolege, Fond za oporavak bit će ključan za oporavak i obnovu gospodarstva, on mora izdavati financijske instrumente, financirati se na tržištima i također računati na to 2,5 tisuće milijardi eura, ali treba bez pomoći europskim poduzećima, ne samo kreditima. Također e, trebamo jamstva i potporu za fond i poreze na e, velika poduzeća, na njihovu dobit, ali isto tako trebamo smisliti mjere koje će odmah aktivirati fond bez dugotrajnih pregovora. I sedmogodišnji proračun Europske unije treba izmijeniti kako bi se uvažile novo okolnosti u kojima se nalazimo. Mi predlažemo da kriterijima za prihvatljivost za sredstva dodamo kriterij o pogođenosti covidom kako bismo dostavili ta sredstva najzahvaćenijim područjima. Uz pomoć tog indikatora postotak za sufinanciranje Europske unije bi se trebao moći povećati do 90 ili 95% tamo gdje je to najpotrebnije. Europska povijest nas uči da se svaka kriza može pretvoriti u priliku ako se njome dobro upravlja. Sada, 70 godina nakon Šumanove deklaracije, nam se nudi ta prilika, ali imamo i tu dužnost i čast izraditi odgovor bez presedana koji će biti primjeran za sve naše građane. Odnosno, riječju imamo priliku ujediniti Europu. Možemo sada pokazati svijetu što smo u stanju zajedno učiniti. Hvala. Hvala, gospođo Begin. E, riječ ima zastupnica Nibljar. Hvala gospodine potpredsjedniče, gospođo predsjednice komisije. Korona predstavlja povijesan izazov e, na koji je morao odgovoriti i naš proračun e, i na koja morao odgovoriti naša nova vlastita sredstva. Imam nekoliko napomena. Ne smijemo zbog krize izgubiti iz vida budućnost nakon korone. Prioriteti su ulaganje u istraživanje, u digitalizaciju, u um, primjenu zelenog plana uz pomoć inovacija i to ne smijemo izgubiti iz vida zbog korone. Nadalje moramo ustanoviti da e, treba spriječiti da zemlje članice koriste novi fond za začepljivanje rupa u vlastitim proračunima. Ovaj novi fond treba koristiti čitavom društvu i svim poduzećima. Osim toga, kako bi se to ostvarilo, treba nam transparentnost e, i također i demokratsko pravo sudjelovanja parlamenta u donošenju odluka. Moramo također moći biti što fleksibilniji u donošenju odluka kako bismo djelovali što, e, brže, ali u ovoj e, situaciji je najvažnije da kada je riječ o ovim sredstvima o kojima se ovdje govori, da i parlament e, sudjeluje u odlučivanju o tome kako će se ta sredstva koristiti. Zato želimo uputiti apel i vijeću i komisiju, komisiji da uzmu u obzir mogućnost sudjelovanja Europskog parlamenta u donošenju odluka i da na to ne zaborave. Hvala. E, na e, minutu i pol ima riječ zastupnik Fernandez. Hvala gospodine predsjedatelju. Europska komisija je 6. svibnja trebala predstaviti prijedlog za obnovu višegodišnjeg financijskog okvira i pri tome ponuditi pred parlamentom e, jedan snažan fond za ponovno pokretanje gospodarstva. No, to se nije dogodilo. Čini se da neće biti formalnog prijedloga do kraja mjeseca i želim reći komisiji da je to neprihvatljivo. A budući da je to neprihvatljivo, ovaj parlament je donio rezoluciju koja će uživati gotovo jednoglasnu potporu u kojoj se traži solidaran, brz i europski odgovor na ovu krizu moramo imati strategiju obnove koja će biti teška najmanje 2000 milijardi eura. I to sa izravnim prijenosom sredstava. Parlament ističe da komisija ne bi trebala donositi prijedloge koji predviđaju nekakve multiplikatore koji ne postoje jer je to ugrožava cijeli europski projekt. I nadalje molimo komisiju da ne čeka vijeće kako bi podnijela prijedlog parlamentu. Parlament je jedinstveni, pruža ruku komisiji kako bismo zajednički pregovarali sa vijećem. Dakle, moramo ponovno uspostaviti najbolje načine rada iz proteklog saziva. Hvala gospodine Fernandez na Dvije minute ima riječ zastupnik Verhofstadt. Hvala gospodine predsjedatelju. Moram vam reći da nakon eh, izlaganja gospođe von der Leyen eh, vidim eh, da stvari teku kao i inače. Nadam se da griješim. No, Vidio sam također i prvi nacrt dokumenta koji kruži komisijom. To je business as usual. To je zapravo redizajn e, i također e, tu su predviđeni i multiplikatori. Vidim e, da se predlaže multiplikator od 45 čak i u Novom Zavjetu. Isus ne bi to bio u stanju ustvariti kada je umnožio ribe i kruhove. Ali komisija je na tom putu i to je tipično za birokraciju i za njezino funkcioniranje. E, gospođa von der Leyen je to danas e, obrazložila, dakle rekla je da će se povećati gornja granica i da će se zatražiti više od zemalja članica, ali to bi značilo dodatno zaduživanje, dodatni deficit. Ne možete povećati nacionalne doprinose zemalja članica ili tražiti više jamstva za budućnost. Ono što trebamo jest stvoriti nova vlastita sredstva. To nije ništa novo. Financiranje Europske unije oduvijek se temelji na vlastitim sredstvima, na PDV-u, na e, carinskim e, na carinama i također se sada predlažu novi porezi, recimo porez na onečišćenje. I to je zbog klauzule koje smo dali Margaret Thatcher 80 godina da smo sada zbog toga prestali sa e, stjecanjem vlastitih sredstava i tražili smo doprinose od zemalja članica. Vrijeme je da se tome stane na kraj, nego trebamo stvoriti prava prave izvore financiranja Europske unije. E, nije pitanje toliko toga na što ćemo to potrošiti, nego kako ćemo to financirati. Dakle, sutra na sastanku sa gospodinom e, Šešovićem zatražite nova rješenja kao što predlažemo u ovoj rezoluciji. Hvala zastupniče Ferhofstadt. E, na minutu i pol riječima e, zastupnik Rinaldi. Hvala gospodine predsjedatelju. Ova obećanja Europske unije za suzbijanje gospodarskih posljedica pandemije su prazne riječi. Jedini koji je dao rezultate je ESM, on je ograničen e, zato jer je samo namijenjen zdravstvu, ali svejedno je ograničen zbog sustava ranjen, e, ranog uzbunjivanja iz dokumenta Euroskupine od proteklog 8. ožujka. No, o fondu oporavka se ne zna ništa, hoće li to biti bespovratna sredstva ili e, hoće li to doći iz VFO-a ili dodatnim doprinosima zemalja članica. U travnju je potpredsjednica komisije gospođa Jurova izjavila da je 1. siječnja 2021. godine datum i to vrlo ambiciozan datum za uvođenje tog fonda i također će e, se iskoristiti možda i financijska poluga koju je Juncker bio predložio za svoj fond za ulaganje. Ne zna se. Sada se čini da će taj fond biti e, ružna kopija sm a dok se razgovara o financijskim e, rješenjima i dok se gubi vrijeme na to, građani i poduzeća su na koljenima. Nalazimo se u E, stanju sličnom ratu, ali se još uvijek e, traži odgovor u ugovorima koji su osmišljeni u mirnodopsko doba. Trebamo imati snage kako bismo usvojili odlučujuće instrumente uz pomoć izravnog djelovanja ESB-a. I prevoditelji mole inače govornike da malo uspore. A Komo. Hvala Gospodin Komo. Dragi kolege, proračunsko pitanje nikad nije samo računovodstveno, nego i političko pitanje. A sada u doba krize je proračunsko pitanje ono koje završava sva druga pitanja ono što je slabost Europske unije, nedostatak e, vlastitih sredstava i to nam veže e, ruke. Nijedan zastupnik iz našeg parlamenta ne bi nikad smio dopustiti da e, nam demokratski se vežu ruke. Mi imperativno moramo imati nova vlastita sredstva. Moramo se politički oboružati kako bismo odgovorili na izazove socijalne krize, ekološke transformacije i klimatskih problema. Moramo imati nova vlastita sredstva kako bismo financirali rekonstrukcijski plan i e, također poreznu pravdu. Europska unija mora postojati na globalnoj razini i e, može li to bez vlastitih sredstava? Odgovor je ne. Hvala, gospodine Omon. Riječ ima zastupnik Džambacki na jednu minutu. Hvala gospodine predsjedatelju, e, hvala gospođo von der Leyen, poštovani kolege. Ova kriza sa kineskim virusom će zahtijevati i restrukturiranje višegodišnjeg financijskog okvira, ali naš klub smatra da to ne smije ići na štetu poreznih obveznika. Čujemo ovdje mnoge neobične prijedloge, nove poreze. Ne, to ne prihvaćamo. Trebamo zapravo smanjiti birokratizaciju na europskoj i nacionalnoj razini. Vidimo da kruže mnoge nerazumne ideje zeleni planovi, paketi za mobilnost, sve će to uništiti poslove i radna mjesta u istočnoj Europi. Zeleni plan je plan u interesu Kine. Industrija će se i dalje premještati u Kinu, a protiv toga se trebamo boriti. Građani bi trebali doživjeti to da im Europa olakšava život umjesto da se moraju suočavati sa čudnim zamislima poput zeleznog plana. I ne znam na kraju zašto se useže od toga da e, optužite Kinu za širenje ovoga virusa. Hvala. Hvala gospodine Đambacki. Na e, jednu minutu ima riječ gospodin Botenga. Hvala lijepa. Naravno, Uvijek će biti fondova i ulaganja, ali na kraju krajeva neko će morati platiti sve to. I na to treba obratiti veću pozornost. No, imam dobru vijest. Našli smo sredstva u Europi, ne trebamo tražiti ništa od njemačkih radnika koji bi e, trebali platiti troškove italijanskih milijardera koji su prebacili svoj novac u porezne oaze u Nizozemskoj. Louis Vuitton 70 milijardi eura, Ortega od Zare 50 milijardi eura. Što možemo tu poduzeti? Herman Tiller, eh, milijarder eh, i dionik Lufthansa, dioničar Lufthansa sada u Belgiji želi otpustiti mnoge ljude, a ima u Nizozemskoj 20 milijardi. Dakle, novac postoji i ti ljudi mogu platiti porez, dakle, recimo porez korona na velike bogataše u Europi. Što se čeka s time? Hvala. Hvala gospodine Botenga. Na minutu i pol riječ ima zastupnik Komin i Oliveres. Ah, merci, le président. moi Hvala gospodine eh, predsjedniče. Kriza je u potpunosti promijenila raspravu o VFO-u, raspravu koju smo vodili prije nekoliko mjeseci. Proračun komisije neće više biti proračun komisije. Radit će se o resursima koji će biti osnova oporavka. I to europskim obveznicama ćemo morati financirati fond za oporavak. Moramo imati kvalitativni skok. Moramo se odlučiti da povećamo postotak BDP-a. Nećemo sad imati tu sterilnu debatu malo više ili manje od 1%. Moramo imati široku eh, široko djelovanje. Na koji način možemo postići taj proračun ako nemamo izvore vlastitih sredstava. Nemamo vlastite poreze osim carina i PDV-a. Treba nam e, koherentni porez koji će nam omogućiti da smanjimo nejednakosti. S druge strane, na europskoj razini možemo e, možda uzeti u obzir nešto što funkcionira već na nacionalnoj razini. Kriza korone je otvorila Pandorinu kutiju i raspravu e, koju smo toliko e, dugo stavljali sa strane je stavila u prvi plan. Hvala gospodine Oliveres. Sada e, gospodin Deli, izvolite. Europska unija mora odigrati ključnu ulogu u oporavku. Proračun koji će se donijeti mora biti dovoljno veliki i ambiciozan s obzirom na razmjere krize Europska komisija će morati predložiti plan oporavka koji neće naštetiti njezinim tradicionalnim politikama, odnosno kohezijskoj politici i poljoprivrednoj politici koje treba ojačati. Kohezijska politika je najznačajniji sustav ulaganja Europske unije u kojem su dobitnice sve zemlje članice. Zato treba osigurati potrebnu fleksibilnost u korištenju tih sredstava. Ja kao mađarski zastupnik e, ću obratiti posebnu pozornost na to da se ta sredstva ravnomjerno raspodijele. Kohezijska politika je pridonjela smanjenju nejednakosti između zemalja članica. Primjerice, Mađarska je zabilježila 5% gospodarski rast e, u posljednjih nekoliko godina, no trebamo osvoriti i mnoga nova radna mjesta, tako da se nadam da ovi novi planovi i fondovi neće sve to ugroziti. Ne smijemo imati moralni hazard ni zbog VFO-a, ni zbog plana obnove. Cilj treba biti da sve zemlje članice dobiju pomoć prema zaslugama i prema potrebama. Hvala. Hvala. Sada jedna minuta, gospodin Tang, izvolite. Hvala, gospodine predsjedniče. Konačno je došlo vrijeme ublažavanja mjera. A kako bismo izvugli lekcije od te krize, moramo shvatiti sljedeće. Da ne smijemo odgađati rješenja Solidarnost mora biti temelj kako bi svi mogli izaći iz krize. Drugo, održivost je ključna riječ. Okoliš građani moraju imati od toga koristi. Plan za oporavak ne smije štetiti građanima ni okolišu. I treće, oni koji su najsnažniji, koji imaju najšira pleća moraju platiti najviše, posebno što se tiče poreza. Velika poduzeća moraju doprinijeti vlastitim sredstvima Europske unije. Evo, na takav način možemo izaći iz krize. Hvala gospodine Tang. Sada je jedna minuta, gospodin Körner, izvolite. Kolega Körner, minuto i pol, gospodine predsjedniče, poštovni kolege, važno je da pronađemo zajednički odgovor na ovu krizu, zato nam je potreban jak višegodišnji financijski okvir i uz njega programi koji imaju pravu europsku dodanu vrijednost i da se ne uzme sve za fond za oporavak. No, kako ćemo iskoristiti taj novac? Radi se o golemim svotama. U ovoj krizi vidimo da nam digitalizacija jako pomaže, da nas čini jačima i ovo treba biti impuls za još digitalizacije kako bismo bili još konkurentni nakon ove krize. No ne vjerujem da će nam novi porezi biti od pomoći. E, to je pravi otrov za europsko gospodarstvo i novi porez e, e, u digitalnom sektoru znači bi samo dobro do toga da bi Trump nove carine na europske proizvode i to nas ne bi izbavilo iz ove krize. Dame i gospodo, treba nam e, proračun za ulaganje u budućnost i, koji isplaćuje sredstva i novac onima koji poštuju europske vrijednosti. E, gospodin Marijan, za minutu i pol izvolite. Znači, Hvala. U travnju 2020. imali smo dolinu suza u cijeloj Europi. Svi su plakali, svi su govorili istim glasom i čekali su glas Europe. 24.4. Charles Michel eh, kaže da je zadovoljan zajedničkom planu za oporavak. To čini nam se da je to bespravno eh, kad imamo toliko patnje, a nemamo e, ozbiljni plan za oporavak. 540 milijardi, to nije dovoljno, ali prije svega nemamo nikakvih preciznosti. Još uvijek e, očekujemo jasne smjernice komisije. Što će se dogoditi sa planom za oporavak? Ne sumnjamo da će neke stvari biti korisne, no metoda će uvijek biti pogrešna, budući da ćemo imati sredstava koja će ići u nove fondove i nikad nećemo imati dovoljnu fleksibilnost. Imaćemo i dalje e, isti duh koji je Europsku e, uniju zatvorio u tehnokratski okvir. Hvala. Sada gospodin Han, jedna minuta. Gospodica Han, minutu i pol. Poštovani kolege, e, moramo pokrenuti oporavak nakon krize. No, ne smijemo bacati novac na zastarjela rješenja. Potreban nam je čvrst e, višegodišnji financijski okvir i plan za oporavak. Potreban nam je novi zeleni plan na kojem će se temeljiti oporavak. I sad se ne radi samo o velikim o, automobilskim poduzećima ili i, aviokompanijama, nego o malim poduzećima, moramo ulagati u kružno gospodarstvo, energetsku učinkovitost, treba nam e, energetska strategija e, za dekarbonizaciju koja je socijalna, e, koja pomaže ljudima, običnim ljudima i treba nam fond za pravedan preustroj. I sad možemo, sad se možemo i moramo zalagati za socijalno održivo gospodarstvo u Europi i na taj način ćemo e, iskoristiti krizu da stvorimo nešto bolje. E, hvala vam, gospodice Han. Gospodin Kucmik, minuto i panje Hvala u istinu, predsjedniče. Povjereniče, u ovom svom govoru imam četiri točke koje bih želio spomenuti. Prvo, moramo nastaviti sa kohezijskom politikom budući da je to najučinkovitiji način da prebrodimo jazove u razvoju regije i država. Drugo, zajednička poljoprivredna politika i poljoprivrednici su omogućili prehrambenu sigurnost tijekom pandemije, moramo nastaviti sa ZPP-om i moramo to očvrstiti sredstvima budući da je super poljoprivrednicima nove obveze. Treće, Fondovi se trebaju bazirati na bespovratnim sredstvima, a ne na e, zajmovima. Budući da prije svega na jugu Europe zemlje se ne, smiju i ne mogu e, još više zaduživati. Moramo imati to na umu. E, Možemo reći da ova bespovratna sredstva nisu smjerena na isti način u različite e, države. Kolegica Montserrat, se i pol, izvolite. Gracias, presidente. Estimados colegas, hace 70 años Schuman impulsó la Unión, después de una cruel guerra que nos dividió. Hoy el enemigo es un virus. E, hvala, prije 70 godina imali smo izjavu Roberta Schumana Sada smo pred drugom krizom. Naučili smo puno stvari, ujedinstveni smo, nemamo više fizičkih granica. E, građani očekuju od nas jedinstvenost i to je ono što moramo poslati kao poruku komisiji i vijeću. Plaćemo nad tisućama umrlih e, bliskih osoba, e, nezaposlenost se penje i zbog toga morate shvatiti da ova rezolucija prije svega treba e, pomoći svim građanima Europske unije. Moramo biti tu kako bismo napredovali. Nitko ne smije ostati e, na putu prema oporavku. Potreba nam je plan za oporavak koji će nam omogućiti da ponovo e, oporavimo Europu. Treba nam isto tako ubrzanje kroz transformaciju industrijsku i drugu. Moramo ići prema digitalnom, prema umjetnoj inteligenciji, prema modernim zdravstvenim sustavima. Naravno, ne smijemo zaboraviti na temeljne slobode. Građani moraju ponovno biti ponosni, pripadati ovoj Europi. Šuman je to napravio prije 70 godina, mi to moramo napraviti sada. Hvala, gospođi. Kolega Benifej, minutu i pol, izvolite. Mikro, mikro, mikro. Mikrofon, molim. No, mikro, mikro. Yet now. Ok. Questa volta l'Unione Europea Ovaj put Europska unija nije čekala mjesecima i godinama i bavila se beskonačnim raspravama. Brzo se počelo djelovati kako bi se pomoglo zemljama članicama, kako bi iskoristili sva moguća sredstva u borbi protiv virusa. No moramo učiniti korak dalje, odnosno planom oporavka koji će se financirati obveznicama za, za oporavak i sa novim vlastitim sredstvima možemo poslati snažnu poruku cijelom svijetu, odnosno Europa je tu, Europa želi ostati jedin, jedinstvenom i slobodnom, ujedinjenom vlastitim vrijednostima i jedinstvenim socijalnim modelom. No ako plan pristigne prekasno, već u sljedećih nekoliko mjeseci, ako ne isplati stotine milijardi i to bespravatno onima koji to najviše treba, izgubit ćemo svoju budućnost. I ono što nam je najbitnije jer nitko ne može napredovati ako se raspadne jedinstveno tržište, ako se prekinu lanci vrijednosti i e, ako neka gospodarstva budu prebavivala svoje gospodarstvo pomoći, a ostali budu blokirani. Dakle, moramo biti jedinstveni i krenuti jedinim putem e, bez izdavanja, e, odricanja jedinstvenih načela na kojima se temelji naša Unija. Gospodine predsjedniče, dragi kolege, Europski parlament mora biti temeljni čimbenik u procesu socioekonomskog oporavka i u procesu pregovora VFO-a koji želimo da bude snažan i čvrst u kontekstu snažne ekonomske krize. Višegodišnji proračun Europske unije mora biti ambiciozan, vjerodostojan i solidaran. Zbog toga moramo shvatiti da su nam potrebna nova vlastita sredstva, te moramo također imati e, snaž mogućnost e, investiranja. Kad govorimo o oporavku, to mora biti financirano svježim novcem, posebno u okviru takozvanih e, obveznica za oporavak. E, trebamo imati jamstvo proračuna Europske unije tu moramo i biti okrenuti također održivoj e, ekonomiji e, garantirajući europsku neovisnost i isto tako osiguravajući naše strateške interese. To mora isto tako biti u skladu sa reindustrializacijom, strateškom digitalizacijom, znanosti, inovacijom, e, obrazovanjem, sanitarnom sanitarnom neovisnošću. Hvala. Gospodin Hvala. Kao talijanska državljanka razočarana sam mjerama koje predlaže Europa za suočavanje sa gospodarskom krizom nakon covid -a. To su nedovoljne zakašnjele mjere, ali naročito opasne za našu zemlju, jer ona, ne smijemo zaboraviti, je neto uplatitelj u Europsku uniju i nikad nije odrekla niti resurse, niti solidarnost s drugim zemljama o uvjetima i načinima provedbe plana za oporavak e, ništa nije rečeno i, ili bolje, ako se oslonimo na europski proračun, e, ne možemo očekivati sredstva ranije od iduće godine, ali to će biti prekosno. Trebaju nam odmah sredstva i ne u obliku kredita, jer posuđivati novac onome koji to neće moći otplatiti nije čin ljubavi niti solidarnosti, nego samo oportunizma i to sa skrivenim namjerama. Tu mislim na Fond za spašavanje država, osigurali ste nam neuvjetovanost, ali kako bismo e, do toga došli, trebalo se čekati jako mnogo vremena. Nakon krize e, Italija će morati otplaćivati 4 milijarde eura godišnje, što će značiti nametanje novih poreza. Vi nas uvjeravate da nije tako, ali Italijani više nemaju povjerenja u ovakvu Europsku uniju. Pokažite da je drugačije jer inače ne bismo htjeli se naći za nekoliko godina opet ovdje sa predsjednikom komisije koji će se ispričavati u vječnici zato jer je ishitreno primijenio mjere štednje kao što se nedavno dogodilo Grčkoj. Hvala. Zahvaljujem gospođi Hvala, gospodine predsjedniče. Pred nama je povijesni izbor ili ćemo izaći iz krize ili ćemo jednostavno ostati na površini. Nemamo izbora. Moramo spasiti proces integracije koji je pokrenut prije toliko godina. Ne smijemo sad dijeliti Europu na one koji griješi, koji su moralni. Moramo se boriti protiv utaje poreza. Tražimo oporavak i rekonstrukciju u okviru fonda više od 2000 milijardi eura. Moramo imati sustav vlastitih sredstava koji će omogućiti da se e, vrati osnovica i isto tako kamate. Europska komisija danas ništa nije objasnila. Čini nam se da ćemo imati jednostavno plan e, pokretanja privatnih sredstava. Molimo vas, povijesni je trenutak, slušajte i morate zbilja e, vidjeti, pročitati o čemu ćemo glasati ovaj tjedan. Hvala. Zahvaljujem voorzitter. Met wat de Hvala, gospodine predsjedniče. Ne mogu prihvatiti što je rečeno vezano uz plan oporavka i VFO kohezijski fond se mora koristiti na bolji način. Ono što e, komisija nudi ide okraj toga povećanje proračuna, europski porez, javni dugovi koje treba garantirati Europska unija, znači unija prijenosa, unija transfera. Tu ćemo stvoriti neravnotežu, po nevjerojatnu neravnotežu između država članica izgubili smo s eurom devalvaciju nacionalnih valuta glavni instrument. Mislim ponekad da se čak moramo vratiti nacionalnoj valuti. No, svi moraju biti spremni računati, svi moraju jasno razmišljati. Komisijo, bilo bi dobro da imamo progresivnije prijedloge od ovih danas. Hvala gospodine Rojsen, a sada gospodin Belami jedna minuta i 30, izvolite. Gospodine predsjedniče, svaka kriza uvijek e, pokazuje stvarno stanje i tako je i sa ovom krizom. Europska unija tu pokazuje svoje slabosti. Danas moramo reagirati te isto tako e,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 prava sredstva solidarnosti. E, kad govorimo o planu oporavka, moramo prije svega razmisliti o financijskim sredstvima, a nakon toga o fondovima. Trebamo vidjeti na koji način ćemo koristiti novce Europske unije, gdje ga se očekuje, na koji način moramo i možemo biti korisni. Ta pitanja moramo postaviti u ovoj raspravi. A također moramo i e, brzo reagirati. Ne smijemo sad gubiti vrijeme govoreći toliko dugo o VFO-u, a situacija je hitna. Ova kriza je u potpunosti e, E, uzdrmala temelje europskog gospodarstva i u tom smislu kako bi Europska unija u sutra promislila o e, svojoj ulozi u globalizaciji moramo stvoriti Europu gdje ćemo ponovno proizvoditi ono što nam je potrebno Europsku uniju gdje u državama ćemo moći dijeliti maske svojim bolničarima i zdravstvenom osoblju to su izazovi za cijelu Europu i nadam se da ćemo biti na e, visini tih izazova. Hvala. Hvala gospodine. Zahvaljujem kolegi Bilemiju. Kolegica Van Bremca, minutu i pol, izvolite. Dank u wel, voorzitter. Um... Hvala. U ovoj socijalnoj, gospodarskoj i sanitarnoj krizi Europsko društvo je pokazalo veliku solidarnost. To mora isto tako odjekivati i u planu oporavka i u europskoj politici. Solidarnost znači jednakost i socijalna i gospodarska i ekološka zeleni plan stup socijalnih prava to je osnovno. Drugi razlog zašto moramo biti solidarni je da moramo shvatiti da ovaj plan oporavka mora u svom temelju imati europske obveznice. Govorim europske obveznice, a to mora biti isto tako osnovano na e, fiskalnoj solidarnosti. Hvala. A sada gospodin Torvalds, izvolite jedna minuta. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Tijekom proteklih mjeseci smo imali jednu diskusiju koja baš nije rodila plodom o europskoj solidarnosti i smatram da se moramo dogovoriti kako ćemo rješavati ovakva pitanja, kako ne bismo svaki put kad se suočimo s manjom ili većom krizom, uvijek moramo početi od početka i stvarati nešto novo, nikad prije viđeno. E, mi, imamo proračun koji i proračun se, proračunom se teret raspodjeljuje donekle pravedno. E, teret Njemačka nosi teret koji je 30 puta veći od Bugarske recimo i smatram da je to primjereno. E, Finska, na primjer, prinosi dva puta više od Bugarske i smatram da je to pravedno. pravedno. E, i kako bismo u budućnosti mogli osigurati e, resurse na isti način kao za proračun, onda mislim da ćemo moći se uspješnije nositi s ovakvim krizama u budućnosti. Zahvaljujemo. E, hvala gospodine Turvalc. Kolega Olivije, minutu Hvala gospodine predsjedniče. Tu bih se dotaknuo jednog tabua u ovom parlamentu. Odluka Ustavnog suda e, Njemačke od petog. Neću sad ulaziti u financijsku debatu, no govorila, govorio bih o načelima te odluke. Radi se o ultimatumu tu imamo specifičnu e, tradiciju gdje suci imaju e, moć i oni su tu zapravo zvizdači suverenisti. Oni govore o tome da EU nije federalna država i da države su isto tako garanti svojih nacionalnih interesa. Oni govore o preeminentnosti europskog prava u odnosu da na nacionalna prava kao da bi se na to moglo sažeti mm, ponašanje Europske unije e, što se tiče Kosova ili na primjer e, sanitarne krize. E, tu jurimo naprijed, ali jednostavno ne gledamo da nam u susret ide kamion u koji ćemo se zabušiti. Kolegica Geze za minutu i pol, izvolite. Zahvaljujem e, gospodine predsjedniče. Pozdravljam činjenicu da e, ovu krizu e, moramo pretvoriti u nove mogućnosti pokretanje gospodarstva. No, e, čini mi se da istu tu šansu ne dajemo onima koji su najviše pogođeni. Radi se o ženama. Radi se o ženama koje rade u sektorima koji su zapravo održali našu ekonomiju u vrijeme krize. E, u takvim e, profesijama, profesijama koje su najcinjenije, žene su najmanje zastupljene. I, to nije prihvatljivo. Zbog toga predsjednice e, von der Leyen, mi računamo na vas, računamo da na organizaciju gdje će isto tako u okviru plana oporavka se dati pravi prihod ženama koje toliko podnose. Hvala. Riječ zastupnica Zalevska. Izvolite. Hvala gospodine predsjedatelju, poštovane kolege. Netko je rekao da se nalazimo u povijesnom trenutku i ja bih dodala tome da je ovo posljednji trenutak kako bismo pokazali da je šuma nova misao bila ispravna. Ovo je 5 do 12 trenutak. Moramo sada reći da smo bok uz bok građanima. Sada vlada pandemija, sada vlada kriza. Nećemo o tome više razgovarati za 10 ili 15 godina, nego moramo sada. Evo, pitam se koliki od, od vas bi se osudili otići u parišku periferiju obratiti se ovim riječima onima koji umiru od gladi, koji su se preko noći našli bez radnog mjesta. Od malih i srednjih poduzeća, od vozača, dolazi nam jedan upit, jedna molba, odnosno naša je dužnost ojačati VFO i pokazati solidarnost građanima nudeći im sigurnost i svi ostali planovi moraju biti tome podređeni zemlje članice ne mogu uplaćivati dodatna sredstva, nego moramo upravo naći vlastita sredstva. Hvala gospođo Salecka. E, riječ ima zastupnica Spiraki na minutu i 30. Hvala. Gospodine predsjedatelju, gospodine potpredsjednice Ševšović, gospođa von der Leyen je ovdje u vječnici predstavila novi fond za oporavak koji predviđa ulaganja također i za potrebe zelenog plana koji treba biti usklađen sa potrebama zemalja članica. Riječ je o novom e, instrumentu koji smo morali nešto pričekati, ali on ne smije dovesti do dodatnog zaduživanja poput zemalja kao što je moja Grčka koja je već pretrpjela strašnu krizu i koja je izgubila i 10% svog BDP-a. Moramo dobiti subvencije, bespovratna sredstva, što znači e, da e, će to podržati Europski parlament. Trebamo uključiti u to i druge instrumente, odnosno trebamo omogućiti i e, nove kamade u fondu za ulaganja. Isto tako trebamo ojačati i nacionalne zdravstvene sustave. To je egzistencijalan izazov e, pred kojim se nalazi Europska unija. I na kraju reći ću sljedeće. Svi smo u istom čamcu i ako ne budemo osigurali jedinstveno tržište i više likvidnosti za poduzeća i osigurali veću koheziju društva, ako ne pokažemo solidarnost, nitko neće preživjeti tu vožnju tim čamcem. Nećemo moći otvoriti nova radna mjesta, niti oporaviti gospodarstvo. Hvala gospođo Spiragi. Riječ ima zastupnik Laro Gospođo von der Leyen, u tri dana skoro milijun građana su potpisali pismo Avaza koji govore da računaju na vas što se tiče pravog proračuna za klimu i zapošljavanja. Kao izvjestitelj za proračun moramo imati ambiciozni proračun, a u tom smislu moramo stvoriti taksu e, porez za financijske transakcije. Kad sam e, kupio ovaj telefon platio sam 19% PDV-a za nužne potrepštine, prehrambene potrepštine, PDV je od 5,5%, no i najsiromašnije e, obitelji plaću plaćaju 5% PDV-a, e, no kad imamo e, kupovinu dionica onda ne plaćamo ništa, jesu li oni još siromašniji. 2011. godine komisija gospodina Baroza je predložio ovaj tekst kojim se može stvoriti 57 milijardi svake godine. Tekst je na stolu, bez Brexita, bez krize, znači Znači taj porez može nam dati 57 milijardi eura. Gospođo von der Leyen, moramo prije svega porez e, staviti na raspolaganje građanima rješavanjem krize. Mm, Hvala. E, riječ ima zastupnik Kovarik na jednu minutu. Hvala gospodine predsjedatelju. Gospodine povjereniče, Globalna pandemija se ubrzano pretvara u gospodarsku krizu i mi moramo na nju brzo reagirati. U Europi razgovaramo o novom proračunu i on bi trebao predstavljati glavni odgovor na ovu krizu. Trebamo se usredotočiti na programe koji daju rezultate, odnosno programe iz kohezijske politike. Isto tako se trebamo osredotočiti na ulaganja. Ja pozdravam prijedlog komisije da se osiguraju nova sredstva za programe ulaganja, ali isto tako trebamo nastojati ublažiti posljedice krize na mala i srednja poduzeća, turizam i općenito radna mjesta. Trebamo ulagati u inovacije i u digitalne tehnologije. Trebamo također ojačati unutarnje tržište kako bismo doista iskoristili ovu priliku koja nam se nudi. Hvala, gospodine Kovarik. Riječ ima zastupnik Borkija na minutu i 30. Briselski birokrati su pravi majstori u financijskom čarobnjaštvu, odnosno u prodavanju malih sodstava kao da je riječ o milijardama eura. Ovo su grube riječi, možda vam se neće dopasti, ali nisam ih ja rekao, to je citat. To je mišljenje Financial Timesa o fondu za oporavak. To je sada prazan okvir natoč nadanjima građana i poduzeća koja su očekivala brzo i djelotvorno reagiranje. Također, prvi skromni znaci prevladavanja zdravstvene krize su popraćeni milijardama koje najavljuju europske institucije, no izgubilo se previše vremena i neki su na čak smiješan način pokušali prebaciti krivnju na one koji čak nisu niti sudjelovali u sastavcima vijeća ili euro skupine. No, Ipak u ovom slučaju smo trebali pokazati poniznost e, i reći da dogmatska načela Unije o, e, od državne pomoći do pakta o stabilnosti su se pokazali neprimjenjivima u krizi. No, alternativu nalazimo u zaključcima Šarla Mišela koji naglašava potrebu da se poveća strateška autonomija Europske unije i da se ključna dobra proizvode u Europi. Dakle, to je nešto više u odnosu na liberalnost na koju ukazujemo već dugi niz godina. Hvala. Muito obrigado, caro agora a palavra um, Hvala lijepa. Dajem riječ Tomasu Vajcu. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedavajući. E, mi smo se svi našli sad suočeni s ovom krizom i ne smijemo e, nastaviti zanemarivati klimatsku krizu. Nacionalne vlade i neki drugi pokušavaju iskoristiti ovu situaciju koja je sad nastala kako bi potkopali klimatsku politiku država članica i, i oni će morati e, odgovarati sljedećoj generaciji za takve propuste. Potrebni su nam dobro financirani zdravstveni sustavi i kako bismo izbjegli da virus odnese još na tisuće života. E, svako mora biti jasno da trebamo dobar zdravstveni sustav e, tome. Ono, onome ko to nije jasno, ništa nije naučio od ove situacije. Zahvaljujem. Sljedeći na redu je Charlie Weimers. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Mnogi europljani sigurno nisu upoznati sa kineskom tradicijom kao tao. To znači da možda iskazujemo previše poštovanja autoritetima. Kina je gurla stvari pod tepih na početku i, i Evropska unija je prihvatila kinesku cenzuru. Ovdje je Europsko vijeće spravljalo o, o virusu iz Wuhana na proteklom sastanku, no nisu spomenuli Kinu, niti e, komunističku stranku, niti su zahtijevali e, nepristranu istragu. Kina je gurala izbijanje virusa pod tepih. E, izolirali su Wuhan i, i dozvolili zaraženim osobama da, idu avionom u, u Milano i u New York. Prestanite, molim vas, s takvim ponašanjem. Mm, hvala vama. Gospodin Kovačev eh, za jednu minutu. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Evropska unija se temelji na solidarnosti eh, uvijek i mi želimo da se sad iskaže solidarnost s potrebitima. Ne moramo pomoći gospodarskim granama koje su najteže pogođene, kao na primjer turizam i transport, no ne na uštrb e, kohezijske politike. Moramo učiniti više, moramo osnažiti višegodišnji financijski okvir, treba nam više vlastitih sredstava i e, moramo nadalje moramo rješavati goruće probleme danas, ali ne potkopavajući naše mogućnosti da rješavamo i da se nosimo s problemima od budućnosti. Gospodine Ševčević, pozivam e, vas i, i predsjednicu von der Leyen da se obratite građanima izravno e, i da e, iznesete informacije o poduzetim mjerama. Ne smijemo Dozvolite teorije zavjere, e, razjedine ljude. Hvala vam. Nils Usakovs, izvolite. Cijenjeni kolege, točno je, trošimo milijarde poreznih obveznika i zato moramo podržati digitalno gospodarstvo, novu zeleni plan i ja sam iz Letonije i naša zemlja je prošla jako, jako teško ekonomsko, gospodarsko razdoblje početkom 90-ih. To je, bila, to je bilo socijalistično gospodarstvo i, koje se preustrojilo u, u tržišno gospodarstvo i što je dovelo do, sloma određenih struktura preko noći. desetine tisuća letonaca su izgubili svoja radna mjesta i nisu se više mogli vratiti na tržište rada. Jer se nisu potraživale njihove vještine. To vrijedi za sve zemlje istočne Europe. Novi ambiciozni višegodišnji financijski okvir i ambiciozan fond za oporavak e, oni nam moraju pomoć u modernizaciji gospodarstva i modernizaciji vještina radnika koji su do sada radili u sektorima koji više nisu tako moderni. E, zahvaljujem gospodine Ustakovs, gospođa dante za minutu i pol, izvolite. Grazie, signor Presidente. Il Consiglio europeo ha finalmente... Hvala. Europsko vijeće je konačno donijeli ozbiljan program e, koji će nam pomoći u suočavanju sa korona krizom. No, naravno, moglo je to i trebalo je to učiniti prije. Sada očekujemo od komisije operativan prijedlog e, za plan oporavka koji će biti odgovarajući i u kvaliteti i u količini. Dakle, treba ne samo pobijediti virus, nego pojačati otpornost Europe na virus razilaženja jer to potiču strane zemlje. Od nas e, se očekuje ne samo donošenje gospodarskih mjera za pomoć građanima, nego trebamo vratiti viziju i dušu ovoj Europskoj uniji. Sve zemlje trebaju donijeti složene i čak kontroverzne odluke, no trebamo se upitati ne samo što učiniti, nego i zašto učiniti. I dajući odgovor na ovo pitanje, steći ćemo potrebnu ambiciju i hrabrost kako bismo se suočili s ovim teškim vremenima u kojima smo prosiljeni živjeti. Hvala. Mm, hvala vam kolega Berg. Eh, jednu minutu. Hvala vam gospodine predsjedniče. Ja bih se osvrnuo na raspravu u Europskom vijeću 23. travnja o protupravnim bušenjima u Siperu. Mnogo se govori sad o europskoj solidarnosti, no trebali bismo sad zaista pokazati što to znači. Trebali smo iskazati solidarnost jednom zemljom članicom. Trska vlada je pokazala da ju uopće ne zanima, da se pridržava međunarodnog prava bave se protupravnim bušenjem, e, ne poštuju embargo jednih naroda na izvoz oružja Libiji i deklaraciju Cipra, Francuske, e, Egipta i, e, i drugih zemalja ste sigurno već stigli pročitati gdje se osuđuje djelovanje Turske. To je skroz ispravna, no smatram da trebamo učiniti više. Stvar je jasna. Turska napada Evropsku uniju i e, preko toga jednostavno ne smijemo preći. Hvala vam. Hvala vama, kolega Berg. Gospođa Morcanovska za minutu i pol. Hvala vam, gospodine predsjedniče. Zemlje članice, e, građani, poduzetnici, obitelji žele da se Evropska unija aktivno suoči sa ovom pandemijom i gospodarskom krizom, moramo koristiti sredstvo na fleksibilan način, moramo osigurati više sredstava za Evropsku uniju, Višegodnišnji financijski okvir je kamen temeljac za ovaj oporavak e, i gospodarske krize znači da će se naš BDP smanjiti za 7%. Mm, naša gospodarstva su zapela, zastala. E, moramo pomoći srednjim i malim poduzećima, ne smijemo ih zaboraviti, ne smijemo zaboraviti ni kohezijska sredstva, ona su ključna kako bi e, izašli iz krize. Ne smijemo zaboraviti ni poljoprivredu. Moramo spasiti naše gospodarstvo, moramo suzbijati varanje na porezima, e, moramo osnažiti e, suradnju na području ubiranja poreza i možemo i uvesti nove poreze. Ja sam svakako za. Kolegi, Dorfman za minutu i pol, izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. S zabrinutošću pratim ovu raspravu o višegodišnjem financijskom okviru i o fondu za oporavak. E, e, fond za oporavak se želi osloniti na proračun Europske unije. No, e, zemlje članice su shvatile da će time morati platiti više. I sve je to bilo vrlo predvidivo u stvari. Jasno je da će da, da će ovo biti na uštrb e, sektora kojima je višegodišnji financijski okvir važan. Poljoprivreda, na primjer. E, poljoprivreda nas je sigurno hranila tijekom ove krize. No, Mm, izdvojili smo tek 80 milijuna eura za 27 zemalja članica za 7 godina. E sada izdvojio 9 milijardi. To je za jednu politiku e, koja je jedna od ključnih politika Europske unije. Smatram da Europski parlament mora učiniti više. Poljoprivredi je potreban ovaj novac i u novom višegodišnjem financijskom okviru i i moramo biti svjesni toga na glasovanju. Zahvaljujem vama, gospodine Dorfman, kolegica Moreno Sanče za minutu kolega Mirano Senče za minuti pol, izvolite. Hvala vam, eh, dami i gospodo. Evropa je suočena sa najvećim izazovom od drugog svjetskog rata, što znači da moramo eh, djelovat zajedno u duhu eh, osnivača Unije, Moramo političke dogme ostaviti po strani. Moramo smoć hrabrosti da izgradimo novu Europu koja se temelji na solidarnosti, koja je otpornija. E, I moramo ponuditi politički putokaz građanima i višegodišnji financijski okvir i fond za oporavak e, će biti presudni za to. Moramo izdvojiti 2 bilijuna eura za to koji mora doprijeti do, do građana, do poduzeća, do onih kojima najviše treba, jer e, moramo surađivati ka istom, moramo težiti ka istom cilju. Moramo pokazati snagu ovog parlamentu, parlamenta e, time što ćemo svi glasovati za ovu rezoluciju. Zahvaljujem vama, gospodine Marino Sanchez, kolegica Pereira za minutu i pol. Zahvaljujem vama, gospodine predsjedniče. Prije tek nekoliko dana u jeku ove krize smo slavili 70. E, e, u obljetnicu postanja Europe. I jasno je da Europa nije izgrađena. To pokazuje da Europa nije izgrađena preko noći. Suočeni smo svi sa istim izazovima i krizama sada. I želim da Europa opstane i izađe jača iz ove krize. E, plan za oporavak e, mora staviti mlade u prvi plan e, poduzeća koji se, i poduzetnike koji se svaki dan bore da isplate plaće i, i, i nezaposlene kojima je jako teško. Zato nam treba plan za oporavak i fond koji će osuvremeniti naše gospodarstvo. I svima je jasno da ovdje parlament, da vijeće koči dalji napredak, a ne parlament. Moramo pružati Europi bolju budućnost eh, nego eh, što je imala do sada. Hvala vama kolega Fernandino, minutu i Hvala gospodine predsjedatelju. Gospođo von der Leyen, od vas tražimo ambiciozan plan koji će odgovarati potrebama građana i poduzeća koje su zahvaćena covidom. I nalazimo se na pragu katastrofe bez presedana. Ova rezolucija pokazuje našu odgovornost i složnost u ovako teškim trenucima, ali isto tako pokazuje da želimo da parlament igra glavnu ulogu. Ne želimo da Unija bude taocem vlada. Moramo mnogo ulagati i to brzo i trebamo se usmjeriti ka građanima i poduzećima, a ne kao 2008. bankama. 2000 milijardi je jedva dovoljno kako bismo podržali gospodarstva zemalja članica i mi očekujemo da plan oporavka ne bude praznim okvirom, nego da se sastoji od obveznica i kredita i bespovratnih sredstava i kako bi bio vezan također i uz zelenu tranziciju. Građanima joj trebaju brze brzi odgovori, dakle turizam, prijevoz i malo obrtništvo ne mogu više čekati otkucava vrijeme do ogromne katastrofe, a osim svega ne možemo oduzeti sredstva strukturnim fondovima predsjedatelj prekida govornika. No, es... Hvala gospodine Fernandino. Kolega Tobe, jedna minuta. Gospodine predsjedniče, borimo se protiv bolesti COVID-19. E, Dok se borimo protiv krize, e, Europa se nalazi u najvećoj ekonomskoj krizi od svog stvaranja. Ono što je izuzetno važno da je ohrabrimo konkurentnost Europske unije, no također nam je potrebno i odgovorno ponašanje kad govorimo o planu oporavka. Tu u tom planu oporavka ne smijemo imati samo izravna plaćanja, nego također i o zajmovima koje se trebaju vratiti. Budućnost proračunske politike je u zajmovima, a ne u bespovratnim sredstvima. Ne možemo prihvatiti revoluciju onako kako je predviđena i e, kako nam se nudi. Kolegica sa minutu i pol. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Jedan od deset, svaki deset evropljanin će izgubiti radno mjesto ove godine zbog ove krize Radi se o pravim, stvarnim ljudima, e, svi sa svojim snovima i željama. E, I sad moramo početi ulagati u ljude <clears throat> kako bi mogli zadržati svoja radna mjesta ili kako bi se mogli vratiti e, na tržište rada. Treba nam socijalni stup. to neće biti besplatno suzbijanje siromaštva također nije besplatno. Sve to lijepo e, pljeskati na balkonima i, izraziti zahvalnost, to je, iskazivati zahvalnost, to je dobro, ali moramo uložiti više u fond za prilagodbu globalizaciju i moramo ulagati više u mlade e, kako bismo izbjegli jednu još goru krizu. Hvala gospođo Jungerius riječima gospodin Ljušken na jednu minutu. Hvala gospodine predsjedniče, hvala predsjednici komisije i predsjedniku Mišelu koji su govorili o važnosti zelenog plana u planu oporavka. No, plan oporavka također treba ići prema strategiji suverenosti Europe u strateškom području kao što je to zdravstveno i u drugim područjima. Prehrana, kako bismo podržali poljoprivrednike i proizvođače. Energetika. Moramo imati plan oporavka koji uzima u obzir tu potrebu za neovisnošću, energetskom neovisnošću. Isto tako, tu imamo i važno područje digitalnog sektora. E, on mora biti također onaj koji će dati tu neovisnost i na kraju obrana i sigurnost. Za sve je to potrebno e, da imamo vlastita sredstva Europske unije. Ja zagovaram da Europska e, unija ima ta vlastita sredstva i to kroz opozorizivanje, na primjer kerozena ili e, gafa poduzeća. Hvala. Hvala gospodine Riječ ima gospodin Markeš na jednu minutu. Hvala gospodine predsjedatelju, poštovane kolege. U parlamentu pozdravljamo težinu koja je pridodana ovom europskom planu oporavka i mogućnosti izdavanja kredita koji će pomoći u jednom jednakoj raspodjeli sredstava u svim zemljama članicama. No, plan oporavka mora biti vrlo ambiciozan. Nije dovoljno pronaći sredstva na tržištu i koristiti se marketinškim strategijama i multiplikatorima kako bismo oživjeli gospodarstvo. Trebaju nam ulaganja, trebaju nam doznake obiteljima koja će potpuniti njihove prihode i trebamo pomoći poduzećima. Trebamo spasiti Europu i zato Europska središnja banka mora odigrati ključnu ulogu. Ovo nisu uobičajena vremena, naša politika se mora također tome prilagoditi. Europska unija je herojski se borila protiv virusa pomoću svojih građana, a sada su institucije pozvane da pokažu solidarnost. Hvala riječima zastupnica Virkunen. Mikrofon je isključen. Gospođa nije ovdje, riječ ima zastupnica Regner. Hvala lijepa. Temelj Europe su ljudi i oni sada trebaju našu pomoć, a ne bilo kada. Dakle, odgovor na ovu krizu mora biti trenutačan i treba nam više hrabrosti, solidarnosti i mnogo više Europe. Budimo hrabri i izvojimo sredstva za potrebni oporavak nakon krize i zatražimo od onih koji do sada uopće nisu plaćali porez ili su plaćali malo poreza, a to su velike korporacije budimo europljani i podržimo naročito one zemlje članice koje su naročito propatile zbog posljedica ove krize, a to znači korona obveznice. I također budimo solidarni prema ženima. To nije plan za manjinu, nego je to polovica stanovništva. One su u sve težem položaju i posljedice gospodarske krize se osjećaju naročito na ženama e, one moraju se brinuti za djecu, čuvati djecu, držati četiri kuta kuće i e, iznad svega raditi možda. I najviše su zaposlene kao radnice na kasi u supermarketima i tamo su posebno ugrožene i e, stoga ih treba posebno podržati. Hvala. Hvala riječima zastupnik Terras na jednu minutu. Hvala. Gospođa von der Leyen je izrazila namjeru ojačati, ujediniti Europu, no kruže glasine prema kojima ključni program jačanja i ujedinjenja Europe je pretrpio ogromne rezove ili čak da je isključen iz VFO-a. To nije u redu. Ne smijemo ugroziti vlastitu sigurnost. Program vojne mobilnosti je najpraktičniji instrument suradnje između NATO-a i Europske unije. Ne smijemo ga olako odbaciti. I kao drugo, zeleni plan. Zeleni plan, koliko god bio važan, jest vrlo skup. Moramo se pobrinuti da se iz VFO-a izdvoje dovoljna sredstva kako bismo omogućili gospodarstvenicima i poljoprivrednicima da postignu ove teške ciljeve. Ako to propustimo učiniti, onda ćemo ih još više opteretiti dodatnim ograničenjima u trenucima kada im je najteže. Hvala. Hvala gospodine Teras. Na jednu minutu riječ ima gospodin Kohut. Hvala na riječi. Postoji skupina ljudi u Europi koja utjelovljaju svakoga dana ideju jedinstvenog tržišta, a to su prekogranični radnici. Pokazalo se u pandemiji da oni ne uživaju dovoljnu pravnu zaštitu i da za njih jedinstveno tržište ne daje rezultate u teškim vremenima. Dakle, kada govorimo o oporavku, pitanje je od čega? trebamo krenuti ka istinski djelatnom, djelotvornom jedinstvenom tržištu. Ja sam vidio posljedice zatvaranja granica u Švedskoj na granici između Njemačke i Poljske. Toliki ljudi su izgubili radna mjesta jednostavno stoga što su se zemlje članice sebično ponijele. Moramo riješiti tu situaciju. Plan oporavka Europske unije mora urediti prava pograničnih radnika i model gospodarske integracije mora biti dalekosežniji. Moramo Europu dopuniti federalnim projektom. Sada je trenutak za to, sada ili nikada. A Europi ne trebaju granice. Ponavljam, na poljskom. Još jednom, Europi ne trebaju nikakve granice. Hvala. Hvala riječima zastupnik Gasa. Hvala gospodine predsjedatelju. Mediji su teško pogođeni ovom pandemijom. Novinari su, ugrožavajući vlastite živote, nastavili raditi, ali kao što znate, oni ovise o oglašavanju koje se smanjilo. Iz navedenih razloga ja s drugim kolegama u ovoj vijećnici molim komisiju da ne napusti medijske kuće. Trebamo istražiti kakva im pomoć treba. Neki su predložili recimo stalni fond za novinarstvo. Imajmo na umu da mediji igraju ključnu ulogu u demokraciji. Niti jedna zemlja članica se ne smije dopustiti slabljenje medijskog sektora u svojim granicama. Ova kriza koju je donijela e, pandemija će imati negativne posljedice na medije i stoga i na demokraciji u našim zemljama. Ja ću sa kolegama u vijećnici nastaviti raditi na tome kako bi se ta pomoć isplatila što prije u ime jače demokracije. Hvala vam. Hvala gospodine Kaza. Riječ ima gospođa Jončeva na minutu. Hvala. Život i zdravlje nemaju cijene. Ne smijemo štedjeti na oporavku, ali oni najranjiviji se neće oporaviti tako brzo kao oni najjači. Europa različitih brzina, Europa u 27 brzina nije prihvatljiva. Dopustite mi da postavim tri pitanja. Kao prvo, plan oporavka ne smiju dogovarati vlade iza zatvorenih vrata plan mora biti podvrgnut snažnom demokratskom nadzoru koji će obavljati parlament. Drugo, sredstva trebaju doći do onih kojima je to najpotrebnije, a ne do oligarha. Komisija mora nadzirati način na koji zemlje članice koriste ta sredstva. I na kraju želim se osvrnuti na vladavinu prava. Ako dopustimo bilo kakvo popuštanje vladavine prava, doći ćemo do točke bez povratka. Pozivam komisiju da izvoji financijska sredstva za pomoć slobodnim i neovisnim medijima. Hvala vam. Hvala gospođo Jončeva. Na jednu minutu riječ ima zastupnica Vajs. Hvala lijepa. COVID-19 e, ugrožava one koji su ostali bez e, posla, koji su izgubili svoje najmilije i pogađa naročito one koji pružaju pomoć u ovoj situaciji i to na različite načine. No trebamo pokazati odgovornost. Trebamo izliječiti rane koje su nastale uslijed ove krize. Ova rezolucija koju je usvojio Europski parlament eh, nije negativna po svojem sadržaju nego stoga što predviđa loša rješenja, bespovratna sredstva koja ne koriste Europskoj uniji kako je ona do sada bila i kako želimo očuvati nakon korona krize. Europska unija je globalni model za demokraciju, zelenu tranziciju i zelenu inovaciju i to je postala jer nikad nije dovela u pitanje kada je nacionalnu suverenost kada je riječ o izazovima gospodarstvu i suočila se sa krizama na nadnacionalnoj razini i zato ja neću glasovati za ovu rezoluciju. Hvala gospođo Vajs. E, riječ ima zastupnik Sivla Pereira. Mikrofon je isključen. Hvala. Plan gospodarskog oporavka koji predlaže Europska komisija mora proći dva ispita, odnosno ispit vjerodostojnosti, ali isto tako i ispit solidarnosti. Ispit vjerodostojnosti jer ne možemo jednostavno se oslanjati na financijske iluzije, nego trebamo imati dovoljna sredstva kako bismo se suočili sa ovom krizom bez presedana. I drugo, test odnosno ispit solidarnosti. Moramo mobilizirati sredstva na način koji neće ubrzati nastanak nove gospodarske krize. Dakle, to treba biti fond koji predlaže komisija, koji jamči europski proračun i treba predvidjeti dodatne subvencije i kredite. To mora biti izvediv vjerodostojan plan koji pokazuje solidarnost. To je sve što nam ne treba. Ne želimo ništa više ni manje od toga. Hvala gospodine Silva Pereira. Riječ ima zastupnik McAllister. Gospodine predsjedatelju, dame i gospodo, želim iznijeti još samo jednu napomenu nakon što sam odslušao ovu dostatnu raspravu sa velikim zanimanjem. Ova pandemija ne poznaje granice niti Europska unija u svojem odgovoru ne smije poznavati granice. Predsjednici odbora u ovom parlamentu koji se bave vanjskom politikom e, izdali su zajedničku izjavu. Pozivamo na usku suradnju sa našim susjedima i partnerima u borbi protiv pandemije kao zdravstvene krize, ali i protiv njezinih budućih posljedica. U proteklom tjednu zabilježili smo brojne činove solidarnosti i dobre volje, ali isto tako smo i svjedočili izolacionizmu i konkurenciji između zemalja u pribavljanju opreme, propagandi i dezinformacijama trećih zemalja i sve češćim kibernetičkim napadima. To pokazuje da ova pandemija ima globalno značenje, da ona predstavlja globalan izazov moramo iznaći načina kako bismo se suočili sa ovom krizom, ali i pomogli partnerima u našem neposrednom susjedstvu i to treba biti predviđeno u BFO-u. Hvala. Hvala gospodine McAllister i za kraj rasprave riječ imaju opet komisija i vijeće. Prvi je na redu gospodin Šefčović u ime komisije. Hvala. Hvala gospodine predsjedatelju, uvaženi zastupnici Europskog parlamenta. Na početku želim zahvaliti na ovoj raspravi koja je bila vrlo ambiciozna, vrlo strastvena i iz svih izlaganja danas e, vidim e, da se svi žele pobrinuti za to da Europska unija, naša unija iziđe iz ove krize jača, modernija, održivija i otpornija. To su riječi gospođe Garcia Perez, gospodina Čološa ili gospodina Lambertsa. Mi u komisiji vrlo cijenimo suradnju sa ovim domom, naročito u proteklih nekoliko tjedana kada ste, zahvaljujući svojem brzom donošenju odluka, nama pomogli da građanima isporučimo ono što im je bilo najpotrebnije. Dakle, uvijek e, trebamo se pobrinuti za spašavanje što više života na početku, a onda spašavanje što više radnih mjesta, a sada raspravljamo o tome kako ponovno pokrenuti europsko gospodarstvo i kako se oporaviti od ove dramatične krize. Hvala vam doista na tome jer zahvaljujući toj suradnji u proteklih nekoliko tjedana donijeli smo više od 200 mjera, što uključuje važne zakonodavne prijedloge koje ste vi usvojili, koji nastoje pomoći ljudima na terenu u svladavanju ove krize. Zahvaljujući tim naporima, zahvaljujući junaštvu naših zdravstvenih djelatnika, zahvaljujući disciplini naših građana, mislim da možemo konačno reći da se polako smanjuje broj žrtava ovog virusa, ali svi znamo da smo proživjeli vrlo teško razdoblje, no najveći ispit je još uvijek pred nama, odnosno kako se oporaviti od krize, odnosno kako ponovno pokrenuti naša gospodarstva i kako se vratiti normalnom životu. Kao što je gospodin Weber rekao, to može biti šumanski trenutak našeg naraštaja. Stoga doista vrlo cijenim ovu raspravu jer kao što je rekao gospodin Silva Pereira, moramo biti dovoljno ambiciozni i smjeli kako bismo se suočili na visini sa ovim ispitom solidarnosti i vjerodostojnosti. Kako to možemo postići? Pa dopustite mi da ukratko sažmem neke od obilježja prijedloga na kojemu sada radimo. Naš odgovor se mora temeljiti na dugoročnom snažnom poračunu, višegodišnjem financijskom okviru i snažnom instrumentu za oporavak koji će pojačati financijsku snagu Europske unije. Ja bih rekao da je to ambicija bez presedana i tu se ne slažem sa gospodinom Ferhofštatom u tome da je to nastavak po starom. Ja sam osobno pregovarao o, sje, o prošlom proračunu, a ovo što sada predlažemo nema presedana. Dakle, vrlo je smjelo i vrlo ambiciozno i mislim da s vašom potporom možemo se suočiti sa ovim e, izazovom e, koji nama svima predstoji. E, uvjeravam, vas da želimo ojačati sve politike koje su već pokazale svoju vrijednost. Dakle, namjeravamo ojačati kohezijske fondove i usredotočit ćemo se pri tome naročito na one koji su najviše propatili uslijed krize. Želimo E, poboljšati djelovanje investeu ili programa Obzor koji je toliko važan za naše znanstvenike, a također ne smijemo zaboraviti niti važan društveni aspekt našeg e, rada u Europskoj uniji moramo se suočiti sa siromaštvom, moramo se pobrinuti da Fond za pravednu tranziciju bude učinkovit i naravno ne smijemo zaboraviti na žene, na roditelje s djecom i na sve ono što je povezano sa e, ravnopravnošću spolova što je toliko važno za naš oporavak. I iznad svega predviđamo nove instrumente za solventnost kako bismo spriječili stečajeve koje prouzrokuje ova kriza i želimo razraditi nove zdravstvene programe koji će nas bolje pripremiti za budućnost. Dakle, ponavljam, ovo nije nastavljanje po starom, nego je riječ o vrlo ambicioznom odgovoru na sadašnju krizu. Također e, želimo odgovoriti gospodinu Lambercu, Eckhoutu i Ertugu i reći da ovu financijsku snagu želimo iskoristiti kako bismo unaprijedili naše gospodarstvo, kako bi ono bilo održivije i ekološkije, a ova kriza nas je naučila tome da moramo biti otporniji. Dakle, treba nam strateška autonomija i tehnološka suverenost. To su područja gdje moramo biti djelatniji nego prije i to je naš cilj. Svima onim kolegama koji su istaknuli važnost vlastitih sredstava. Želim vas uvjeriti u to da e, radimo na mnogim opcijama od kojih je većina ovdje spomenuta i mi ćemo iznijeti prijedloge za koje vjerujemo će biti prihvatljivi svam, e, svima i za koje se nadamo da ćete usvojiti i vi i zemlje članice. Jasno je da kako bismo svladali ovaj izazov, e, to ćemo moći učiniti samo uz vaše sudjelovanje, odnosno uz demokratski nadzor Europskog parlamenta. Gospodine predsjedatelju, evo samo prije zaključka nekoliko napomena o pitanjima koja su, nisu povezana sa ovom temom, ali su toliko važna da želim na njih reagirati. To su pitanja gospode Olivija i Omaržeja o nedavnoj odluci Njemačkog ustavnog suda. Unatoč tome što detaljno proučavamo odluku Njemačkog ustavnog suda, naša predsjednica je jasno rekla da ako bude riječ o prvenstvu europskog prava ili o neovisnosti Europske središnje banke, da su to dva glavna načela koja ćemo mi braniti i čuvati čak i uz e, pomoć e, opcije pokretanja postupka zbog kršenja prava. I gospodin, e, gospođo Jorova, želim vas uvjeriti u to da radimo i na izvješću o vladavini prava gdje ćemo razraditi sva pitanja, ali isto tako i način na koji se vaša vlada koristila i posebnim ovlastima u ovom teškom razdoblju i želimo se pobrinuti da se što brže vratimo na uobičajen demokratski način funkcioniranja naših država. No, to ćemo ponovno pokrenuti u rujnu. Dakle, hvala svima na raspravi, i hvala na prijedlozima i e, na ovoj strastvenosti i na ambiciji koju sam čuo u vašim riječima. Hvala gospodine Ševčović i za kraj rasprave gospođa Brnjac u ime vijeća. Dame i gospodo, Uvaženi zastupnici, drago mi je što vam se mogu osobno obratiti. Hvala na ovoj korisnoj raspravi. Mi ćemo prenijeti vaša stajališta kolegama i predsjedniku Europskog vijeća i njegovim suradnicima. Suočavamo se sa izvanrednim okolnostima, ali ova situacija samo jača nas u uvjerenju da trebamo snažnije raditi na korist građana i gospodarstava. Kao što je rekao predsjednik Michel, naš zajednički cilj je na europskoj razini izgraditi i osmisliti dugoročni odgovor na posljedice ove krize. To će dopuniti brz europski odgovor koji je već e, u primjeni s vašom pomoći u posljednjih nekoliko tjedana. Danas smo čuli od komisije nacrt novog VFO-a i novog instrumenta za oporavak. Trebamo još uvijek razmotriti detalje prijedloga komisije, tako da ćete onda shvatiti da nisam u položaju i mogućnosti komentirati o suštini prijedloga prijedloga e, ćemo morati analizirati u odgovarajućem sastavu i e, vijeće će morati izraditi svoje stajalište o tekstu. Sljedeći VFO bi trebao biti kamen temeljac oporavka europskih gospodarstava trebao bi biti kamen temeljac e, ponovne izgradnje i uspostave zajedničkog tržišta u doba nakon covid i to znači također da trebamo osigurati potrebna ulaganja, treba nam veći potencijal za ulaganja, naročito u okviru nove financijske perspektive. Europska gospodarstva nakon krize trebaju biti otporna i samodostatnija kako bi oporavak bio što brži i uspješniji. Kohezija i konvergencija kao i solidarnost bit će od najvećeg značaja. Stalna suradnja između naših institucija bit će ključan dio cijeloga procesa i predsjedništvo se zalaže za održavanje dobrih radnih odnosa koje smo uspostavili tijekom našeg odgovora na krizu. Dakle, nastavit ćemo i dalje obraćati pozornost na stajališta parlamenta o ovim važnim predmetima. U ovom razdoblju sam e, uzela na znanje i izvješće o zakonodavnoj inicijativi i rezoluciju koju pripremate. To su korisni posjednici na stajalište Europskog parlamenta u ovoj krizi. Dobra međuinstitucijska suradnja također će biti ključna za e, naš rad u pojedinim sektorima. Trebamo surađivati kako bismo se pobrinuli za pravovremeno usvajanje sektorskih programa i radujemo se suradnji s vama na njima. Dakle, gospodine predsjedatelju, uvaženi zastupnici, radujem se daljnjoj suradnji između naših institucija kako bismo pripremili teren za ambiciozan e, BFO orijentiran ka budućnosti i u razradi naših odgovora na sadašnje i buduće izazove. Hvala vam lijepa. Hvala gospođo ministrice Brnjac. Ovime zaključujem raspravu. Glasovanje o novom vfo je predviđeno u četvrtak i petak i e, sada zaključujemo ovo zasjedanje do 19 sati 15 minuta. Hvala.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 Sebastian Vasile Terheš napustio je klub zastupnika socijalista i demokrata i sada je član grupe konzervativaca i reformista počevši od 13. svibnja 2020. Rezultati prvog glasovanja INTA usvaja se Juri, usvaja se tran, usvaja se tran, usvaja se tran, usvaja se. EU Crna Gora usvaja se, EU Srbija usvaja se. EU Indija usvaja se. EU Ukrajina usvaja se. EU Bjelorusija usvaja se. EU Bjelorusija usvaja se. Konvencija ICAT usvaja se. Mauritanija usvaja se. VFO usvaja se. Kabotaža Njemačka Švicarska usvaja se. Italija Švicarska kabotaža usvaja se. Razmjena podataka sa Ujedinjenom kraljevinom odbija se. Soja, prigovor, e, prvi dio usvojen, drugi dio usvojen. Odluke o, o FCH usvaja se, čisto nebo usvaja se, BBI usvaja se, EIOPA usvaja se, Excel usvaja se i Mi2 usvaja se. Shift to Rail usvaja se. EA usvaja se. ERA usvaja se. EMSA usvaja se. GSA usvaja se. E MCDDA usvaja se. EASA usvaja se. EASO usvaja se parlament usvaja se. cjeu usvaja se, ombudsman usvaja se, EDPS usvaja se, ECA usvaja se, CDT usvaja se, Vijeće usvaja se, ENISA usvaja se. CDFOP usvaja se, EFCA usvaja se, EAS usvaja se, SESAR usvaja se, ETF usvaja se, e Eurojust usvaja se, ITER usvaja se, BEREK usvaja se, e Eurofound usvaja se, ACER, usvaja se EULISA, usvaja se EIT, usvaja se ESA, usvaja se ERF-ovi, usvaja se EIG, usvaja se ESMA, usvaja se EBA, usvaja se CEPOL, usvaja se EU OŠA, usvaja se EČA usvaja se, ECDC usvaja se, EFSA usvaja se, komisija usvaja se, FRA usvaja se, COR usvaja se, Frontex usvaja se, Europol usvaja se, EMA usvaja se, i ESC usvaja se. To je bilo poslijepodnevno glasovanje. Sada prelazimo na drugo glasovanje. Glasat ćemo o prvom setu amandmana na rezolucije o razrišnicama. i nastaviti sa konačnim glasovanjem o prigovoru sukladno pravilu 112 o genetski modificiranoj soji. Glasanje će biti provedeno po istom postupku kao i prvo glasovanje. Drugo glasovanje će biti otvoreno od 8 do 9.15 Uskoro ćemo otvoriti glasovanje. Imat ćete vremena da glasujete. Rezultati drugog glasovanja bit će objavljeni sutra na otvaranju plenarne sjednice u 9 sati ujutro. Dakle, ovim e, prekidamo sjednicu i nastavljamo u četvrtak 14. svibnja u 9 sati ujutro. Tražite li riječ? Želite uzeti riječ? Ne? Dnevni red je objavljen i može se naći na internetskoj stranici Europskog parlamenta. Hvala lijepa kolege ovim završavamo. Hvala svima na radu i vidimo se sutra ujutro.

Pardon,